So good afternoon. If you, I think we Dobar dan, evo mislim da možemo nastaviti budući da moramo završiti točno u 18 sati kao što nam je to predsjedavate danas jutro obznanio. Sada na početku ove drugog dijela, vrlo mi je drago što mogu odmah predati riječ gospođi McGuinness ona je potpredsjednica Europskog parlamenta te je isto tako i posljednica Europskog parlamenta u slučajevima otmice djece, međunarodne otmice djece. Hvala vam, hvala vam dragi kolega što ste ovdje, hvala vam što ste mi dali priliku da govorim pred vama o mom osobnom iskustvu, ove ulozi koje sam upravo preuzela kao posljednica za dječja prava unutar Europskog parlamenta. Ispričavam se, vrlo mi je teško čuti. Čujete li me? Ova dvorana je malo teška. Želim podijeliti moje iskustva, moja znanja. Imaću e, neke uvodne napomene koje će biti kratke, budući da su s nama stručnjaci koji će nam predstaviti tu studiju. I dopustite da samo čestitam onima koji su započeli taj rad, koji su pokrenuli taj rad. Ova studija o prekograničnim otmicama djece unutar Europske unije po mom mišljenju će se vrlo dobro uključiti u e, moj rad, ali isto tako i u rad odbora, da će nam smjernice Eh, da vidimo gdje imamo nekih poteškoća. Danas jutro sam govorila na konferenciji posrednika. Kad svi zauzimamo stav kada se radi o obitelji, djeci, otmici djece, da se trebamo pobrinuti o najboljem interesu djeteta. No imamo taj problem da različite sudske nadležnosti imaju različita tumačenja vezano s to što je u najboljem interesu djeteta. I imamo slučajeve gdje vidimo na primjer da dva suda u dvije različite države članice donose odluku o istoj situaciji i da imaju različita stajališta. Problem je tu vezan uz tumačenje. E, naravno imamo Brisel 2 i konvenciju iz Haga. Ideja je ta da kada se djeca otmu da ih se smjesna mora vratiti u njenu zemlju, njihovu zemlju porijekla, ako tako mogu reći. Mislim da vidimo da se taj vremenski rok sve više produljuje, dakle tih šest tjedana koji stoje u konvenciji Haga e, često se ne poštuju kad kad se radi tu o godinama e, sudska odluka se donese a zatim se ne provede i to dugo vrijeme dakle to, to je ono što mene zanima kao posljednica i mislim da će ovi današnji doprinosi biti vrlo važni s tim u vezi u mom uredu se bavimo naravno sa osobama koji su jako uzorane, svi oni koji se obrate e, našem uredu prošli su kroz te postupke i gledam na naš rad kao nekakvu vrstu usmjeravanja. Mi kažemo možemo li djelovati ili ne, možemo isto tako stupiti u kontakt sa nadležnim službama u državama članicama kojih se tiče, tiče spor. Dajemo dakle neke smjernice tim osobama koji se nalaze u vrlo teškim okolnostima. To je vrlo emocionalno pitanje, toga moramo biti svjesni, naravno, jedna od e, mojih namjera nakon nekoliko mjeseci u ovoj službi bit će ta da pogledam kako ured funkcionira, da možda e, se na neki osjetljiv način zapitamo trebamo li promijeniti ime tog ureda. A mislim da je isto tako važno da Europski parlament ima mogućnost vršenja kontrole nad ovom temom, mi smo izabrani iz naših država članica i stoga smo u dobrom položaju da koordiniramo i da budemo na neki način barometar prema onome što se događa u državama članicama. Naravno mi se bavimo naj najsloženijim slučajevima, ali bitno je da možemo uključiti ta iskustva u promjene koje su potrebne, a jasno se vidi da su te promjene potrebne. E, ne bavi se samo naš ured s time, to moram se tako jasno reći, e, tu su uključeni i odbor za, e, za građanske slobode, odbor za predstavke i drugi. Evo, tu je jedan kolega, Peter Jar iz odbora za predstavke, on će se možda isto tako javiti o ovom pitanju. Ono što se meni nameće je to da vidimo sve veći broj složenih slučajeva djeca pate a isto tako naravno i odrasle osobe, ali mi se brinemo prije svega o djeci i moramo pogledati kako možemo poboljšati zakonodavstvo. Da, ali još i važnije od toga provedbu. Jer što je dulje dijete odvojeno od svojeg doma, svoje domovine, svoje zemlje porijekla, to je teže e, kasnije učinkovito ga ponovno vratiti u e, tu okolinu. A šteta naravno isto tako nastaje kada se tu radi o djeci. Svi bismo htjeli da se osobe bolje ponašaju, ali naravno e, te su se veze kad kad skroz raspale ili su ljudi trenutno u vrlo emotivnom stanju. I stoga moram, moramo imati sudove koji će biti učinkoviti i dosljedni. Možda bismo trebali imati i bolji sustav informiranja. Ako želimo uvesti neka poboljšanja, moramo znati gdje su te baze podataka kako bismo mogli odlučiti u kojem smjeru se želimo kretati i naravno informacije o obiteljskom pravu su isto tako važne za sve nas kako bi imali bolje svačanje o ovome. Zaključit ću se jednom završnom primjedbom, reći ću da je današnji dan vrlo važan, mislim da je ovo prvo značajno saslušanje. E, sa veseljem očekujem e, izvješće e, koje ću pročitati i njegove zaključke u svakom slučaju ću uključiti ga u svoj rad, e, to sam i do sad već nešto učinila, to je za mene jedno potpuno novo radno okruženje, jedno potpuno novo područje i ja sam jako angažirana u tom području i politički gledano. Živote djeca su važne, djeca su važne i ako se djeci nanese šteta rano u životu, onda ćemo vidjeti kasnije posljedice od toga i e, naravno mi i pravo moraju tu odigrati svoju ulogu. Nedavno smo imali sjednicu u e, Strasburu gdje smo s veseljem izazvali dobrodošlicu e, osmero novih država koji su pristupile Haškoj konvenciji. Mislim da je ovo razdoblje vrlo dobro i Haška konvencija je vrlo jasna, ali praksa još nije na toj razini. I to je ono što vidimo da se ne poštuju razni rokovi, da postoje nesporazum između država članica i to je nešto što moramo riješiti. Eh, želim vam sam, sam uh, uspjeh sa eh, zaključivanjem ovog eh, dosjeja i želim vam ugodnu, ugodno popodne. Hvala vam gospođo Megines, vrlo ste uvjerljivi. Nastavit ćemo sa izlaganjem studije, to će nam iznijeti gospodin Teteli, on je stručnjak za komparativno, ona je stručnjakinja za komparativno pravo sa, su, sa instituta u Lozani. Izvolite, gospođo Peteli. Hvala vam. Hvala vam na uvodu. Da, ovo doista je osjetljiva tema i naša je studija to pokazala. Ja bih, ja bi e, dala e, riječ mojem kolegu Johnu, e, jer se studija prije svega bavi statistikama, a on je radio na statistici.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 As part of our study, we have brought together existing data on both child abduction and U našoj studiji mi smo uključili različite podatke o razvodima i o međunarodnoj odnici djece diljem Europske a isto tako smo uspjeli prikupiti podatke od nacionalnih nadležnih službi. Važno je reći da ove statistike ne predstavljaju cijelu sliku. E, zadnje kolektivno skupljanje podataka potječe iz 2008. godine, dok imamo najbolje komparativne podatke o razvodima iz 2007. godine. Imamo vrlo ograničene podatke za 2012. godinu. Na nacionalnoj razini države prikupljaju informacije koje zatim ne dopuštaju da ih se može lako usporediti. Ako pogledamo prvo brakove i razvode, međunarodni brakovi e, tiču se e, braka između e, dvoje stranih državljana ili između u jednoj zemlji ili između jednog stranog državljana u istoj zemlji. Podaci se ne prikupljaju o nizu razvoda međunarodnih e, parova koji uključuju djecu. Što nam pokazuju podaci? Za većinu država broj međunarodnih brakova je e, jednak što se tiče njegovog razmjera. Pojavljuje se jedan uzorak, a to je da, ima, da smo imali e, konstantan uzrast i zatim pad u ukupnom udjelu međunarodnog, e, međunarodnih brakova. E, sa podacima iz 2012. vidimo da se je taj postotak smanjio, iako imamo razliku u državama članicama. Što se tiče država gdje smo imali u potpunosti sve podatke, vidimo da se je u tom istom razdoblju malo porastao, e, da je porastao postupak međunarodnih parova. Ovaj, ova razina iz 2007. godine je sada otprilike ista i dan danas i nije se značajno ni povećala niti porasla. Kada se radi o e, otmici djece od strane roditelja, najbolji izvor informacija o otmici djece je taj kojeg prikuplja Inkestat, to je Haška baza podataka 1999. 2003. 2008. godine su se vršila takva prikupljanja. Mi smo tu dodali isto tako i podatke koje su nam izravno e, dočili neke nacionalne službe u e, proteklih nekoliko godina. Na jednom od grafikona u ovoj studiji e, to je zapravo je ovdje, on je malo slabo preglediv, ali on pokazuje uzorke vezane uz otmice djece koje smo e, zaprimili tijekom razdoblja od 14 godina. Glavna slika je ta da države članice dobivaju sve više i više zahtjeva za povratom. Iako imamo veliku razliku između 2003. i 2008. godine gdje vidimo da nakon toga je uslijedio blago, blago u ovim državama članicama. Gospođa Peteli, izvolite. Hvala vam. Ja ću govoriti talijanski. Hvala što ste nam e, pokazali moguće nedostatke u prikupljanju statističkih podataka. Kroz moje izlaganje ću vam nastojati prikazati nedostatke u pravnom okviru e, kad je riječ o međunarodnoj otmici maloljetnih osoba. E, kao što smo čuli ranije, riječ je o temi na kojoj nije lako raditi. Danas Europski sudac koji ima pred sobom slučaj otmice primjenjuje mm, Hašku konvenciju i e, uredbu Brisel 2b koja bi trebala ojačati mehanizam koji je definiran u Haškoj konvenciji. To je mehanizam koji predviđa da se maloljetna osoba mora odmah vratiti u okruženje u kojem je živjela i iz kojega je oteta. Taj je mehanizam razrađen kako bi se postigao odvraćajući učinak kako bi se spriječile otmice, kako bi se zaustavile otmice i kako bi se odvratili otmičari od tih nakana. No vidjeli smo da statistički podaci pokazuju da taj odvraćajući učinak zapravo se nije dogodio. Statistike upravo suprotno pokazuju da je došlo do upravo suprotnog trenda, a to je porast broja otmica. Stoga smo se zapitali e, koji su razlozi neuspjeha sprječavanja širenja tog fenomena. i čini nam se da iz analize možemo reći da je Haška konvencija postala žrtva vlastitog uspjeha. Mehanizam automatskog povratka se pokazao toliko učinkovitim da je potaknuo e, upotrebu tog istog e, mehanizma za druge namjere, a ne samo za one koje je pripremljen. A Haška konvencija, cilj Haške konvencije je bio da se spriječe E, prave pravcate otmice. I zamišljeni slučaj je uglavnom bio slučaj djeteta kojeg je oteo otac kako bi definitivno prekinuo odnose sa majkom, dakle odnose između majke i djeteta. To vidimo i u bilateralnim konvencijama koje su sklopljene sa posebice sa trećim zemljama. I to posebice sa arapskim zemljama Francuska i recimo druge arapske zemlje su sklopile, to jest Francuska je sklopila sporazume sa Libanonom, Egiptom ili Marokom, upravo zato što majka u pravnim sustavima u tim zemljama ima jednu drugačiju, e, ima drugačiji pravni, pravni položaj. To je, bio, e, to je bila prvotna ideja konvencije, no nakon toga konvencija je doživjela izmjene. I to kako bi se riješila neravnoteža koja je postojala u haškoj ravnoteži i koja e, roditelju koji je nositelj skrbi ima da garantira drugačiji položaj. Tu, stoga je tu došlo do širenja e, pojma otmice maloljetnih osoba i uključio se u definiciju svaki mogući slučaj nezakonitog nezakonite promjene prebivališta maloljetnika. Širenje tog pojma je dopustilo da se proširi e, i ovlast suca koji onda može narediti povratak maloljetnika. Stoga došli smo do mnogo dubljeg shvaćanja zbog kojeg je povratak maloljetnika odgađan i zbog toga i imamo toliko slučajeva pred Europskim sudom za ljudska prava. Studija pokušava opisati različita ponašanja koji se danas kvalificiraju kao međunarodna osmica maloljetnika. Za neke od njih režim uredbe e, Brisel 2 bis koji jača mehanizam povrata bez odlaganja predstavlja korak naprijed u smislu sprječavanja tog fenomena. Ekstremni slučajevi su troje i vidite ih na slajdu. To je slučaj roditelja koji e, zloupotrebljava pravo posjeta kako bi odveo maloljetnika u svoju, e, u svoju zemlju porijekla. To je slučaj e, u kojem je dijete odvedeno u Egipat. Dakle, otac ga je odveo u Egipat. Zatim imamo roditelja koji je nositelj roditeljske skrbi i to uglavnom majka koja onda sprečava da otac sudjeluje u životu i obrazovanju e, djeteta. To je slučaj jedne e, majke iz Litve i Litva je u tom slučaju mm, proglašena krivom zato što je prekršila članak 8 Europske povelje o ljudskim pravima. I treći slučaj su e, ekstremni slučajevi otmica koji su zapravo se dogodili u interesu maloljetnog. Tu govorimo o pravu na nužnoj odbrani i zapravo ta je otmica opravdana. To su e, tipični e, slučajevi iz članka 13 Haške konvencije. U takvim slučajevima, takvim ekstremnim slučajevima, dijete treba odmah zaštititi i e, vrijeme koje prolazi od otmice do povratka mora biti što je kraće moguće. To su slučajevi u kojima se traži hitno, hitna reakcija. No, ta se disciplina primjenjuje i u slučajevima koji su sve češći. I nadamo se da će ti slučajevi biti zabilježeni u statistikama i mm, da zato imamo podatke e, o otmicama koji su neprestano u porastu. To su slučajevi koji zapravo e, se oslanjaju na načelo slobodnog kretanja ljudi. Dakle, govorimo o roditelju koji ima pravo na posjete i koji odvodi dijete i krši prava drugog roditelja ili slučaj roditelja koji ima pravo na skrb i koji emigrira kroz e, preseljenje ili planira emigrirati, to jest preseliti se u drugu zemlju. I ta, to preseljenje, to dakle nezakonito preseljenje djeteta, mijenja dakle odnose između ostalog, e, to jest drugog roditelja i djeteta. U tim slučajevima mehanizam e, povratka bez odlaganja se dakle nalazi pred proturječnostima i suci okljevaju sa naredbom e, povratka, odlažu tu odluku, primjenjuju iznimke koje su predviđene Haškom konvencijom premještaju dakle na drugi način e, procjenjuju situaciju i u svim tim slučajevima provedba uredbe nije vjerna zato što svima vam je jasno da je tu riječ o slučajevima koji traže e, bolju zaštitu interesa maloljetnih osoba. A zatim postoje i nejednakost između građanina koji um, ima prebivalište u e, istoj državi kao i sud i e, osobe supružnika koji je emigrirao u drugu zemlju. I tu imamo slučaj PELC, dakle poznavanje jezika, poznavanje pravne kulture, bolja socijalna integracija osobe. Sve to uvjetuje odluku suca i konflikt između majke i oca se pretvara u sukob između dva pravna poretka. E kako bi se izbjegle takve posljedice, mi smo zamislili sustav rješavanja slučajeva otmica koji se temelji koji se temelji na filterima. Dakle, na preliminarnom razlikovanju slučajeva, ozbiljnih slučajeva i slučajeva koji trebaju veću analizu. Predloženi sustav predviđa čitav niz filtera to s obzirom na ozbiljnost. E, prvi filter je recimo neka, nekakav brzi postupak i brza reakcija, tu su ekstremne, ekstremni slučajevi. A u svim ostalim slučajevima u kojima je potrebno donijeti e, odluke u interesu maloljetne osobe, razmislili smo o korištenju privremenih mjera o povratu maloljetnih osoba te posredovanje. Zato što dogovor između roditelja to je zapravo ono što je u najboljem interesu maloljetne osobije. Ako e, slučajevi ne ulaze niti u prvi niti u ovaj drugi filter, dakle ne, ne uspije se postići dogovor između roditelja, Zatim suci moraju zajedno odlučiti. Zato ću sudac uobičajenog boravišta maloljetne osobe i sudac mjesta gdje je e, dijete preseljeno moraju doći zajedno do dogovora. To e, je na temelju članka 15 uredbe Brisel 2b e, koji već predviđa suradnju sudaca iz dvije države. I na kraju samo slučajevi koji to jest kada je sukob između dva pravna poretka mm, nepremostiv, onda treba donijeti odluku na supranacionalnoj razini i Europski e, sud e, Europske unije bi trebao možda preuzeti tu e, ulogu. Molim vas da pročitate studiju, tamo, će vam, tamo vam je sve lijepo detaljno objašnjeno i nadam se da ćemo o tome razgovarati zato što ovakva studija doista traži raspravu. Hvala vam na pozornosti. Uh, Hvala vam na ovoj jako interesantnoj prezentaciji. I prelazim odmah na gospodina Spirosa Livadopulosa. On je odvjetnik i posrednik u mreži europskih e, obiteljskih posrednika. Hvala vam. Htio, htio bih vam se zahvaliti na što ste me pozvali. Govorit ću o slučajevima međunarodne otmice djece i o posredovanju. Da vidimo najprije e, pravni okvir, da vidimo gdje e, otmica spada. Dakle, tu imamo e, prije svega uredbu Brisel 2b i ona predviđa mogućnost posredovanja u obiteljskim slučajevima i pronalazak sudskih nagodbi. Zatim imamo e, posrednika Europskog parlamenta te direktivu Europske unije 50, broj 52 iz 2008 koja također predviđa mogućnost e, da se stranke pozovu da isprobaju posredovanje o izvršenju e, sporazuma te Na koji način funkcionira posredovanja? Prekogranično e, posredovanje u obiteljskim stvarima se može koristiti u svakom trenutku spora. Većina slučajeva koji dolaze do naše mreže e, jest prije saslušanja na sudu gdje će se odlučivati o povratku ili ne, e, hoće li se dijete vratiti ili ne. Naravno, taj se razgovor odvija na neutralnom e, mjestu i u državi gdje se gdje se nalaze djeca za sada još. Strane i posrednici, kažem posrednici, a ne posrednik, zato što model e, na kojem mi radimo se temelji na su medijaciji, to ću sad uskoro objasniti, i naravno e, stranke imaju pomoć odvjetnika. Uglavnom odvjetnici nisu e, prisutni, e, razgovori se vode pretom preko telefona, skype ili e, mailovima, posebice kad je riječ o izvansudskim nagodbama. Za vrijeme posredovanja stranke će imati zajedničke i odvojene sesije, uglavnom imamo zajedničke sastanke i potičemo stranke da komuniciraju međusobno te da pronađu rješenje. U ovakvom vrst, o, ovoj vrsti posredovanja naravno postupak je dobrovoljan i potpuno e, povjerljiv. Što se tiče faza posredovanja, e, prije svega posrednik e, analizira slučaj i procjenjuje može li slučaj ići na posredovanje ili ne. Nakon te početne analize kontaktira se sve strane i dogovara se kada, kako i gdje će se odviti sastanak. To se dogovori sa strankama i sa odvjetnicima i onda kreće proces. Naravno, u prvoj fazi posredovanja imamo uvod, zatim se definira e, problem i plan rada, zatim imamo fazu u kojoj posrednici pokušavaju otkriti e, dakle koje su potrebe stranaka, to je razumijevanje spora, te e, razrada mogućih rješenja te gdje bi trebalo biti borevište e, djeteta, da li u ovoj državi u kojoj se sada nalazi ili u državi iz koje je oteto. Zatim imamo petu fazu, to je finalni dogovor. Dinamike međunarodnih e, slučajeva. E, kulturne razlike postaju prijetnja za vrijeme e, prekida. Kad dođe do prekida veze, kulturne razlike postaju stvarno veliki problem. I jedan i drugi e, e, roditelj žele biti aktivni u životu djeteta. E, jedan roditelj želi se vratiti u svoju zemlju nakon potpisivanja razvoda i to je trenutak u kojem se događa otmica. Naravno, nezakonito zadržavanje ili otmeca mlade djece i nakon toga imamo uh, reakciju roditelja koji je ostao, uh, koji se osjeća bespomoćan, uh, ljut, bijesan. I jedan i drugi roditelj se naravno boje da će izgubiti svoje dijete, a dijete je uhvaćeno u sredini, u, centru tog spora. Tako, tako se oni osjećaju kada dođu u na sastanak posredovanja. Najvažnije pitanje o kojem se razgovara jest hoće li se dijete vratiti ili neće u svoju prijašnju zemlju boravišta. Jednom kad se nađe dogovor o tome, onda se e, prelazi na sljedeću fazu. To su dakle dogovori o praktičnom životu, o rođendanima, o godišnjim odmorima, praznicima. E, tko će plaćati karte, putne karte zatim e, vjerski, kulturni i jezični odgoj. To su također teme koje su jako bitne za roditelje. Da dijete dobije e, odgoj njihove zemlje porijekla. Zatim nakon toga se govori o alimentaciji, o potpori za e, djece. Ako roditelji nisu razgovarali ranije o razvedu, može se razgovarati o tome. U većini slučajeva e, se razgovara e, o tome treba li se dijete, hoće li se dijete vratiti u e, zemlju gdje je prije boravilo. Posredovanje mogu pokrenuti stranke, njihovi odvjetnici, suci, druga tijela. Uglavnom imamo vremenski okvir, dakle da se sa posredovanjem krene prije saslušanja na sudu. I to je u principu trenutak kada većina parova se odlučuje za posredovanje. Riječ je o, o zadatku koji zahtjeva jako puno priprema, um, dugačke sastanke koje uglavnom traju dva, tri e, dana, e, dinamike konflikta su vrlo česte osjećaj ljutnje i izdaje, zatim pritisci da se donesu dalekosežne odluke, jako visoka razina nesigurnosti i, e, i općenito su vrlo, vrlo intenzivne emocionalno. Model koji koristimo je sumedijacija, suposredovanje, što sam prije spomenuo. To znači da posrednici predstavljaju obje kulture, da dolaze iz obje zemlje, odakle dolaze uh, supružnici. Naprimjer, ako je riječ o grčko-njemačkom paru, onda bismo trebali imati jednog medijatora iz Grčke i jednog iz Njemačke. Zatim oba jezika, oba spola, i ako je moguće posrednici moraju doći iz drugog, um, moraju dakle biti različitih e, zanimanja. Prva stvar na koju se koncentriramo je naravno najbolji interes djeteta. Tako da ako želimo vidjeti na koji, kako izgleda posredovanje, to eto možete vidjeti sa e, desne strane, e, dva posrednika i sa lijeve e, par mm, u sredini je prevoditelj. Ponekad je jezik jako važan čimbenik. Ako stranke žele govoriti svojim e, jezikom, čak i ako inače u međusobnoj koristi treći jezik u komunikaciji, onda će možda trebati pomoć prevoditelja. To je e, fotografija uslikana na jednoj radionici koju je organizirala naša mreža. Naša mreža osnovana 2012. u okviru europskog projekta koji je sufinanciran e, od strane Europske komisije. E, projektni partner je jedna belgijska i jedna njemačka nevladina organizacija, sveučilište u Levenu i Centar za otmicu djece. Više od 70 e, posrednika se educiralo u okviru ovog programa iz svih ovih zemalja i prvi puta smo imali e, program, dakle edukaciju kako se baviti tim slučajevima. Naravno, nakon toga je uspostavljena mreža i malo, po, malo su nam stizali slučajevi Kako su stigli do nas? Uglavnom su najprije poslali mail. Uzmemo recimo primjer talijanskog državljana. Oni bi najprije, eh, najprije kontaktirali talijanskog eh, posrednika, a ako je problem između talijanskog i litavskog para, na primjer, onda bi talijanski posrednik nazvao kolegu u Litvi i pokušao i pokušao dogovoriti e, posredovanje. A, mreža se i dalje razvija, dakle i sad imamo radnu skupinu sa MIG, zatim Child Focus i Missing Children Europe. Svake godine imamo 50 osatni e, tečaj za nove posrednike, a imamo i napredne tečajeve i nadzor za starije članove. Budući projekti naše mreže uključuju um, glas djeteta u posredovanju, zatim edukaciju uh, za mm, uh, telefonske brojeve za pomoć koji, dakle, koji će se baviti upravo otmicama djece. Više informacija o svemu možete pronaći na našoj web stranici i hvala vam puno na pozornosti. Uh, hvala vama, gospodine Livadopoulos. A sada krećemo dalje. Gospodin Hans Lon, član instituta Institut d'Etoile International, bivši glavni tajnik Haške konferencije za međunarodno privatno pravo. Govorit će nam i Michael Schotter, voditelj odjela za politiku civilnog pravosuđa iz e, opće uprave za pravosuđe Europske komisije. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zaista mi je čast da vam mogu govoriti i obratiti se parlamentu. Moja omiljena tema, uredba Brisel 2a s naglaskom na roditeljsku odgovornost. Ta je uredba izvorno govorila samo u kontekstu razvoda, ali kasnije je u nekim, ne svim državama članicama se pokazalo da odredbe konvencije o odmice djeteta nisu primjenjene kako treba i zbog toga je došlo do odbijanja. Na stranici 31 drugog dokumenta o drugoj i trećoj sjednici možete vidjeti nešto o toj percepciji u državama članicama trebam nešto naglasiti pri samom početku. Odgovornost roditelja i otmica djece nisu samo pojava koja se javlja u Europi. To je pitanje globalne naravi i zato postoji globalni okvir. Taj se okvir sastoji od konvencije UN-a o otmici djeteca i Haške konvencije o zaštiti prava djeteta. Države članice EU-a potpisnice su i jedne i druge konvencije. Što se tiče konvencije iz 96. imamo samo iznimku Italije. Sve ostale države članice su ratificirale konvenciju, a prošle godine je parlament Italije, i to je dobra vijest, također e, potpisao dokument o pristupanju toj konvenciji. Prema tome vidimo da postoji zajednička percepcija EU-a o roditeljskoj odgovornosti u pogledu otmice djece. Isto tako imamo sporazume kojima možemo e, rješavati e, odnose između država članica i trećih e, država kao što su Rusija, Maroko i tako dalje. Isto tako imamo pravila o mjerodavnom pravu koje se moraju primjenjivati vezano uz Brisel 2a. Ovo bi bio pravi trenutak da prođemo kroz reviziju Brisela 2a u svjetlu tog globalnog okvira. Konvencija iz 96. postavlja načela o kojima se govori u Briselu 2a, ali u Briselu 2a dolazi i do odstupanja u značajnom smislu, posobne vezano za osnaženi sustav vraćanja djeteta. Tako veću snagu dobiva sud u zemlji podrijetla, a smanjuju se ovlasti suda u zemlji u kojoj dijete boravi. I to predstavlja problem. Zašto je to problem? Zbog toga što smo u proteklih nekoliko godina e, doživjeli društvene i pravne promjene u kojima se sada vidi da treba uravnotežiti moć oba suda. To možete naći u drugom poglavlju, odnosno glavi u konvenciji iz 1980. i u Briselu 2a imamo jednog roditelja e, koji nema pravo na skrb i koji dijete mora vratiti. A sada su se stvari zakomplicirale. Sada imamo i slučaj kada onaj koji ima skrb otima dijete, vjerojatno i vrlo često majka, koja e, navodi da je pretrpjela nasilje u obitelji ili ona sama ili dijete. Zbog toga više pozornosti nego u prošlosti treba posvetiti riziku e, prema djetetu i sigurnosti djeteta. Jednako tako sada se više govori o nasilju nad djetetom i slobodi na izražavanje djeteta više nego ranije, sada se roditelj oslanja na uredbu ili konvenciju ne radi osiguravanja povratka djeteta, već radi osiguravanja e, prava na posjet i viđenje. Tu je došlo do promjene u paradigmi, a ta je paradigma, nova paradigma, sada predmet kritika. U drugoj glavi možete vidjeti detaljnu raspravu o tome. Ja ću vam ukratko reći da je Europski sud za ljudska prava već o tome presudio. Kada dođe do odluke o vraćanju djeteta, mora se saslušati vrlo pomno argumentaciju. E, to mora biti utemeljeno, motivirano, e, utemeljeno na načelu zaštite prava i interesa djeteta i to se ne može raditi mehanički. E, I sada je došlo do prijedloga e, za amandmanima konvencije iz 1980. Nisu prihvaćeni, ali zajednički se slažemo oko toga da trebamo e, zajamčiti zaštitu putem konvencije 1980. A ja ću o tome nešto kasnije reći. Članak 13b i vodič o posredovanju već je preveden na sve jezike država članica Europske unije i kako je EU reagirala na ove nove događaje. Europska unija e, je podržala rad Haške konferencije. Međutim, u Europskoj uniji čudom imamo vrlo nisku razinu razgovora o tome. Sud je naveo problematičnost mehanističkih načina vraćanja djeteta i isto tako sredstva vezanih uz objedinjavanje e, roditelja, ali se sud nije izjasnio o pitanju e, hitnog vraćanja djeteta. Na sljedećim stranicama možete vidjeti e, konkretne prijedloge vezane uz globalni okvir i konvenciju iz 96. i isto tako prilagodbu novoj promjeni u paradigmu. Preporuke možete naći na stranicama 31 e, do 33 u prilogu. Ja bih rekao da zastupnici u ovom parlamentu moraju imati na umu i globalni okvir i promjenu u paradigmi kada razmišljaju o prijedlogu. Prijedlozi ne predviđaju preinaku cijele uredbe. Poštuju se temeljna načela. A sada ću reći još dvije stvari. Imamo, dakle, prilagodbu okvira novoj paradigmi, a s druge strane imamo vrlo dobra pravila koja već postoje u uredbi i koja nadilaze e, globalni okvir i može ih se ojačati. Krenut ću sada od početka. Prvo imamo prijedlog da se okvir prilagodi konvenciji iz 96. posebno članak 8 koji je tehničke naravi, o tome neću govoriti. Važnije je izmijeniti i dopuniti članak 10 i uvesti novi članak o zaštitnim mjerama. Zašto je to važno? Kada se radilo na Briselu 2a, e, pregovori su se e, vezivali uz Brisel 1 i trgovačke sporove. Međutim, to je kontekst koji je potpuno drugačiji od obiteljskog prava i postoje tri problema sa člankom 20 e, uredbe. Prvo, nemamo jednoobraznu nadležnost suda. Sud koji odlučuje o vraćanju može se samo pozvati na zaštitne mjere koje postoje u domaćem pravu. Druga stvar, te mjere, ako i postoje, mogu se poduzeti samo protiv djeteta i roditelja u nadležnosti e, domaćega suda, ne u trećoj zemlji. I treće, te mjere se ne mogu priznati na e, sudu podrijetla. A što se tiče suda e, zemlje boravka, dijete se ne može vratiti osim ako se radi o ocu koji počinjava nasilje prema djetetu. Međutim, bilo što drugo ne postoji u obliku instrumenta u e, Briselu 1 u članku 11, 6, 8 i 42 imamo ideju o tome da odbijanje e, drugoga suda, da odbije dijete, može biti nešto što može pobiti sud zemlje podrijetla. To je vrlo čudno. Mi u Europskoj uniji smatramo da se e, međusobno priznavaju sudske odluke, a ovdje imamo upravo suprotno. Drugi sud može pobiti odluku prvoga suda i to je nešto što nije baš najbolja vrsta odredbe, zato jer e, ne e, potiče suradnju između dva suda i pobija važnost drugog suda. Bilo bi dobro da drugi sud odlučuje o kratkoročnom najboljem interesu djeteta, a da sud podrijetla, prvi sud odlučuje o pitanjima skrbi. To je nešto što se ne bi trebalo međusobno miješati. Mislim da nam sud nije pomogao budući da je rekao da odluka prvog suda može biti privremene naravi, a to znači da postoji mogućnost da se naloži povratak djeteta, a onda kada dođe konačna odluka, dijete ipak treba vratiti u zemlju u kojoj je bilo odvedeno. Tu nešto treba učiniti. Ja predlažem da se 42. članak izbriše. Bojim se da mi je vrijeme isteklo. Smijem li još govoriti? Smijem, hvala vam puno. Dakle, u pogledu 42. članka. E, sve ovisi o sljedećem govorniku. Onda ću skratiti. Postoji problem i sa 42. člankom. U njemu je određeno e, da e, prvi sud može naložiti povratak djeteta i onda imamo razloge za odbijanje. E, tu je i pravni poredak i najbolji interes djeteta, no to se tu ne primjenjuje. To je nešto što je pretjerano i nije uopće potrebno. U dijelu 1, 2 i 3 iste glave imamo vrlo djelotvorne mehanizme da se to postigne. Ja vjerujem da bismo morali razmisliti o ovome još eh, dodatno. Postoje tu i neke, neki argumenti o članku 41 o kojemu bih mogao govoriti, o tome kako se nalaže e, vraćanje djeteta bez sigurnosnih mjera koje osiguravaju sigurnost djeteta. Ali o tome neću sada. Sada ću kratko nešto reći o tome gdje trebamo nadići trenutne odredbe u uredbi. E, uredbi. Imamo relokaciju ili premještanje djeteta e, vezano uz odluku Vijeća Europe od 12.2. ove godine. Tamo postoji prijedlog da se ojača i osnaže one odredbe koje prisiljavaju suda donesu odluku u roku šest tjedana uključujući sa žalbom središnje tijelo ima rok u kojemu mora postupiti. A isto tako postoji prijedlog da se medijacija, odnosno posredovanje, uključi u okvir uredbe. To je već e, tako u nekim državama članicama gdje sud odlučuje e, da li e, bi stranke trebale biti uključene u postupak posredovanja ili ne. Hvala vam gospođo predsjedateljice što ste mi dopustili da govorim. Hvala. A sada ću nešto reći u ime Europske komisije i glavne uprave za pravosuđe. Vezano uz provedbu Brisela 2a u središtu naših rasprava na drugoj sjednici e, radi se o raspravi koja je vrlo važna i korisna komisiji. Kao što mnogi od vas znate, Brisel 2a je u primjeni već 10 godina. U proteklih e, u proteklim godinama je broj sporova rastao. Znate kakvi su statistički podaci, oni su nam upravo bili predstavljeni. Znate koliko je teško doći do statističkih podataka, tako da ćemo ih zaista pomno proučiti. Jedna stvar je zasigurno jasna. U ovom svijetu gdje se ljudi sve više kreću, ne iznenađuje to da broj sporova raste. Prema našim statističkim podacima 15 milijuna građana u EU žive van van svoje zemlje podrijetla. Svake godine 140 tisuća e, građana prolazi kroz međunarodni razvod. To znači da imamo e, obitelji koje prelaze granice i to je upravo tema naše današnje rasprave. Ona je važna i stvarna mnogim građanima. Prema tome naglasak na Briselu 2a je dobro došao. Političke smjernice nove komisije čuli smo prošle godine. Predstavio ih je predsjednik Juncker i tamo su naglašeni i pravosuđe i kretanje i prava građana kao jedan od prioriteta. Budući da se europski građani i zapošljavaju i studiraju i vjenčavaju u drugim državama članicama, mi moramo biti u korak s time. Vezano uz iskustva to moramo raditi korak po korak i graditi mostove između različitih pravosudnih sustava. Moramo konsolidirati i stvoriti međusobno povjerenje i priznavanje sudskih odluka. Mi sada radimo na reviziji jer želimo učiti na temelju iskustva i saslušati mišljenja svih. Uredba Brisel 2a je u samom srcu pravosudna suradnje. Zbog toga je vrlo primjereno da i komisija i parlament obrate pozornost tome kako ona funkcionira. Prema tome, upravo je to razlog zbog kojeg je komisija sada usred procesa revidiranja primjene ove uredbe. Prolazimo kroz prvi krug revizije. Na temelju povratnih informacija stručnjaka i svih onih koji sudjeluju danas na ovom sastanku, mi bismo voljeli preliminarna mišljenja javiti dalje, a želimo saslušati i vaše mišljenja i vaše zamisli. Bez daljnje odgode želim reći sljedeće proteklog travnja Europska komisija je objavila jedno izvješće sa prvom procjenom primjene uredbe do tada. U tom izvješću stoji da je uredba doprinjela e, građanima u smislu da se moglo riješiti e, građanske parnice vezane uz obiteljsku odgovornost i bračna pitanja. Uredba je to uspjela budući da ima sveobuhvatni sustav e, jurisdikcijskih pravila, sustav suradnje središnjih tijela, a isto tako i sustav paralelnih postupaka i slobodno kolanje sudskih odluka. Upravo smo čuli nešto o odredbama vezanim uz vraćanje djeteta. Što se tiče odvraćajućeg učinka, vrlo ćemo pomno proučiti statističke podatke. Već sam e, pročitao e, dokument e, gospodina Van Luna. Smatram ga vrlo zanimljivim. A sad trebamo vidjeti da li je postavljeni cilj zaista izvediv. Ovdje se radi o složenoj odluci zakonodavca iz doba kada je donesena uredba Brisel 2 jer e, sada na sve očito brine je li ova uredba nešto što funkcionira na način na koji je to prvotno bilo zamišljeno. Bez obzira na prednosti ove uredbe i dobro funkcioniranje Brisela 2a u praksi, ipak postoje neki nedostaci i to je u izvješću navedeno. To je posebno točno vezano uz jurisdikcijska pravila u bračnim sporovima, a isto tako i vezano uz ukidanje egzekvature. E, ukidanje egzekvature je od posebnog značaja u okviru u kojem je vrijeme od ključne važnosti. U interesu djeteta je da sve bude okončeno što je ranije moguće. Jednako tako primijetili smo važnost poboljšanja suradnje između središnjih tijela u državama članicama. U Briselu 2a to je vrlo e, detaljno opisano. To je u stvari pokretač cijelog pravnog instrumenta, a postavlja se pitanje funkcionira funkcionirali to kako treba. To je jako važno u pojedinačnim slučajevima i slučajevima vezanima uz izvršenje sudske odluke. Kad smo već kod izvršenja, u izvješću stoji da izvršenje sudskih odluka ne funkcionira onako glasko kako bismo mi to voljeli. Kada je komisija objavila izvješće, iskoristila je prigodu kako bi pokrenula javno savjetovanje. Javno savjetovanje završilo je ljetos 2014. godine dakle i dobili smo brojne reakcije iz redova građana, sudaca, praktičara i odvjetnika. Time smo dobili bolji uvid u to kako ova uredba izgleda u primjene. Dobili smo mješovitu sliku, ako to mogu tako nazvati. Dobili smo pozitivne povratne informacije, to je sigurno. Pozitiv, u pozitivnom smislu ova uredba je korisna, pomaže u obiteljskim sporovima. Mnogi su ispitanici rekli da ona pojašnjava prekogranične sporove. Jednako tako naglašeno je da vezano uz priznavanje i izvršavanje, ako to funkcionira kako treba i u duhu koji je namjeravan u uredbi, E, predstavljaju nešto čime se može osigurati pravilna provedba sudskih odluka. Ali putem javnog savjetovanja saznali smo i o poteškoćama Postoji nedosljednost provedbe uredbe u državama članicama, to je kada uzrokovano manjkom razumijevanja ili manjkom jasnoće u samoj uredbi. Recimo, kada je riječ o otmicama, mnogi su naglasili da postoje teškoće kada treba u roku od šest tjedana izdati sudsku odluku. Neki suci su primijetili da postoje problemi sa ispunjavanjem zahtjeva za vraćanjem djeteta često je naglašeno da bi to moglo biti uzrokovano time da kada više sudova radi na istom predmetu, time se ne osigurava učinkovitost sudskog postupka. Pa je predloženo da bi bilo dobro da se suci specijaliziraju ili da imamo sudove posvećene graničnim sporovima, budući da imamo veliki broj takvih predmeta, a željeli bismo ih što učinkovitije provoditi i završiti sve u roku, roku od šest Isto tako u savjetovanju se pokrenulo pitanje vezano uz izvršenje naloga za vraćanjem. Vrlo jasno smo saznali da stvari nisu baš tako jasne i lake kako bi trebale biti. Neki od tih razloga već su navedeni ranije, gospodin Van Lune je o tome govorio. Naime, primijetili smo da u mnogim predmetima sve završava vrlo dugotrajnim postupkom što je nedopustivo ako nam je žurnost bitna. I sada se postavlja pitanja koja su to područja u kojima bi Europska komisija željela doraditi uredbu. Mislim da je jako važno i ovdje ponovno naglasiti da je nemoguće osmisliti rješenja za svaki pojedinačni slučaj ovim pravnim mehanizmom. Ali ono što možemo je učiti na temelju iskustva. I sud nam na znanje stavlja to da treba vidjeti postoje li sustavni nedostaci u ovoj uredbi na koje se moramo usredotočiti. Mi se sada bavimo nečim što nije revolucionarno u pogledu ove uredbe. Mi u stvari trebamo izgraditi evolucijskim načinom nešto što će rafinirati i poboljšati uredbu. Pa što smo imali na umu? Najprije, u pogledu bračnih sporova možda bi bilo dobro da um, supružnici mogu odabrati sud nadležan za uh, razvod ili rastavu. Isto tako, do neke mjere mogu odabirati sud. To je nešto što je dosljedno uh, pravnom okviru koji zahtjeva da supružnici za, uh, surađuju jedni sa drugima i da pronalaze prijateljsko rješenje kada je to moguće. Mirno rješenje spora. Postoji još jedno područje o kojemu sada razmišljamo, a to je da se na bolji način, ne želim pretjerati, olakšati pristup nekom sudu na kojemu je sve na jednom mjestu, tako da je jedan vezan uz skrb djetetu, jedan uz uzdržavanje, a treći uz rastavu i razvod. Ako bi bilo moguće naći takve mehanizme, a mehanizmi neki od njih već postoje u uredbi, recimo u članku 15, možda bismo mogli naći mogućnost premještaja predmeta s jednog suda na drugi kako bi sve išlo što je glađe moguće. Međutim, prema povratnim informacijama to nije uvijek slučaj. Postoje i neke formalnosti koje treba riješiti u pogledu predmeta vezanih uz skrb o djetetu. Tu dolazi do odgoda i e, u postupku, a to bismo trebali svesti na najmanju moguću mjeru. Tu je onda i pitanje povjerenja. Jačanje povjerenja i e, uzimanje u obzir članka 24 povelje E, je nešto što bi se trebalo ticati minimalnih standarda vezanih uz saslušanje djeteta pred sudom. To je nešto što moramo neprestano imati u vidu. Tu je i vrlo važno pitanje usmjeravanja i pojašnjavanja postupka za vraćanje otetog djeteta. Čuli smo koliko je to važno. Jedan e, svakako važan aspekt toga je uloga privremenih mjera i time se trebamo pozabaviti. A tu je onda i pitanje vezano uz izvršavanje sudskih odluka. Stvari ne funkcioniraju onako kako bi trebale. Takav je dojam izvršenje je vezano uz nacionalne postupke, a vrlo često nemamo poseban postupak za obiteljske sporove i zbog toga dolazi do um, odgoda, pogotovo kada su u pitanju djeca. S time se moramo uh, detaljno pozabaviti. Ja se ispričavam što uh, govorim predugo, ali evo još malo pa ću završiti. Što se tiče Eh, središnjih nacionalnih eh, tijela. Prema članku 55 treba razmotriti suradnju i da li ona funkcionira u najboljem mogućem smislu. Isto tako trebali bismo eh, uključiti tijela za zaštitu prava djeteta, to je nešto s čime se moramo pozabaviti. A zatim je tu i članak 56 vezan uz smještanje djeteta. To se pokazalo važnim na temelju rasprava sa državama članicama prošle godine u sklopu Europske pravosudne mreže. Postoji cijeli niz pitanja vezanih uz članak 56 kojima se moramo baviti. Kao što sam ranije rekao, Junkerova komisija je naglasila važnost djelotvorne pravosudne suradnje s obzirom na ključnu ulogu koju Brisel 2a ima u propisivanju i obiteljskom pravu, ovo je pravi trenutak da se u potpunosti posvetimo procesu revizije koji je u tijeku. Moramo postaviti temelje za moguće izmjene i dopune ove e, uredbe. Postoji tu i tehnički dio posla koji ćemo morati obaviti. Morat ćemo dovršiti e, studiju o vrednovanju, procjenu učinka, a vjerujemo da bi bilo korisno i posavjetovati se sa skupinom stručnjaka kao što smo radi u drugim slučajevima. Sve to treba učiniti kako bismo bili pripravni kada će doći vrijeme za donošenje političkih odluka. Hvala vam što ste mi dali vremena da sve ovo objasnim. Zaista još jednom ponavljam da su nam važne vaše povratne informacije. Još uvijek slušamo vaša mišljenja i to nas i kako zanima. Puno vam hvala. Hvala vam gospodine Šateru, gospodine Vandunu. Sada ćemo otvoriti raspravu svima onima koji žele izneti neku primjedbu ili postaviti neko pitanje. Možda bi gospođa Mekines mogla prvo reagirati. Bit ću vrlo kratka, zato što sam već uvodim uvodnim napomenama poklonu što sam htjela reći. Ja Pozdravljam spremnost e, Europske komisije da nas poslušaju, da obrade ovo pitanje na osjetljiv način. Imam jedno pitanje. Što se tiče suradnje između e, centralnih izvršnih tijela, je li se ta suradnja poboljšala ili pogoršala i koje bi bile prepreke to za tu suradnju? Suradnja između e, središnjih tijela je vrlo dobra u teoriji Imamo mnogo posvećenih e, ljudi koji rade na nacionalnoj razini kako bi dobili najbolju moguću provedbu ovoga. E, kao što je i e, naglašeno u papiru gospodina Van Luna, kad kad se postavlja pitanje resursa, to je ono zapravo prešutno pitanje. Mi se sad nalazimo u teškom razdoblju, financijski gledano, no naravno Um, određena količina resursa pomaže tome da je rad na terenu učinkovit i da je izvršavanje sudskih odluka učinkovito. No, volja postoji. Isto tako bih trebao osvrnuti vrlo, važ, vrlo korisnu ulogu koju igra Europska pravosudna mreža. Mi tu udružujemo ljude, mi raspravljamo o provedbi i sve više pokušavamo koristiti te sastanke od kojih imamo otprilike šest godišnje da oni djeluju kao e, koristan forum e, putem kojih se kanaliziraju rasprave o određenim slučajevima. Imamo i vrijeme koje je odvojeno za bilateralne sastanke i zadnji put kada smo imali jedan takav sastanak mreže, mislim da smo imali 40 e, individualnih slučajeva o kojih smo raspravljali na taj način. Mislim da to svi smatraju vrlo korisnim načinom da se izglade neke poteškoće u individualnim slučajevima. Našta, naravno ništa e, vlasti ne prepriječuje i oni to i često čine, da to rade i izvan samog okvira tih sastanaka, no mislim da je to vrlo koristan način rada za sve. Hvala vam. Mr. Ja. Gospodin Jar, izvolite. Yes. <laughs> Um, thank you very much uh, for the floor, Chair. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Ja sam um, gospodin Čatki. Ja predstavljam ovdje Klub zastupnika europskih pučana u odboru za predstavke. Uh, uvažena kolegica Metzola je pripremila naše mišljenje koje nažalost ne može ovdje osobno biti prisutna i s bih ja htio izraziti naše mišljenje na temelju e, iskustva iz odbora za predstavke. Što se tiče predstavka veznih uz djecu, e, tu se bavimo pitanjima gdje se djeca otimaju bez e, pristanka obih roditelja, na primjer u Jedinom kraljevstvu. Djeca dobiju putovnicu i zatim, na, primjer, otputuju u Jedine Arabske Emirate. imamo slučajeve u dvije države članice Srpske unije, a osoba koja je podnijela predstavku je e, bio roditelj koji je dobio pravo na viđanje svog djeteta u jednoj državi članici, ali nije dobio to isto pravo u drugoj državi članici. U skoro svim tim slučajevima Europska komisija nije mogla pružiti nikakav lijek niti nekakvo rješenje uz u obzir da nije prekršen niti jedan europski zakon. E, te su teme povezane sa nacionalnim nadležnostima. Izdavanje putnih isprava u slučajevima kada je došlo do otmice djece u države koje nisu članice potpisnice konvencije iz Haga iz 1980. godine o međunarodnim e, civilnopravnim aspektima otmice djece, a postoji određen mali niz država članica koje ne sudjeluju trenutno u Schengenu. Ishod toga je da se ne radi uvijek o tome da se poštuje najbolji interes djece. Nedavna odluka e, Europskog e, suda što se tiče tražitelja e, azila dovela do izmjene uredbe iz Dublina kako bi se u najbolji mogući način mogao, poštivati interes maloljetnih osoba. Ista stvar bi trebala biti kada se radi o otmici djece gdje bi europska pravila s kojim se štite e, interesi djece s kojima se borimo protiv djece i trgovine djece nešto šim, če, oko čega bi smo se dogovorili i što bi se trebalo primjenjivati u svim državama članicama pa i u onim državama članicama koje nisu članice Schengena. Postoje niz mjera na kojima možemo još e, nadalje raditi, e, kao na primjer, evo kao prvo, što se tiče pravo na skrbništvo i pravo na viđenje koji se dobije u jednoj državi članice, ono bi se moglo izvršiti i priznavati i u drugim državama članicama. Uredba Brisel 2 olakšava takvo izvršenje odluke u sukladnosti sa nacionalnim okolnim u, uvjetima. S time bi trebali ujednačiti razne e, okolnosti u državama članicama kako bi mogli izgladiti slučajeve gdje imamo različita priznavanja različite sudske odluke u različitim državama članicama. Kao drugo, što se tiče uredbe Brisel 2, Europska komisija bi trebala uzeti u obzir sve zabrinutosti koje su izrazili pojedini autori e, predstavki koji su se obratili odboru za predstavke kada se radi o pitanju veznih uz otmicu djece. I na posljedku, sveća mobilnost građana dovela je do porasta u slučajevima koji su povezani sa otmicama djece. Stoga se moramo povinuti da sve nacionalne obveze koje se pružaju e, jednim e, državljanima države članice da se pružaju svim drugim građanima drugih država članica Europske unije da dakle mogu prisustvovati na primjer sudskim postupcima na svom materijem jeziku. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa Stein Aker iz Austrije. Izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavateljice, uvaženi kolege, uvažene kolegice. sve zahvaljujem na izlaganjima i na inputu koji su e, danas e, došli do izražaja, taj jedan širok spektar mišljenja u kojem ste nas izvijestili. Ja bih se vrlo kratko osvrnula na temu posredovanja kada se radi o Eh, obiteljskim pravnim stvarima. Imam jedno pitanje na koje me je naveo zapravo jedan sučnjak, jedan od sučnjaka govorili ste o tome kakvi su rezultati uspješnih eh, posjedovanja. Mi uvijek nastavljamo u Austriji i eh, na području obiteljskog prava, o tom posjedovanju, mi smatramo da je to vrlo bitno za postizanje dobrih rezultata. Mene bi zanimalo kako vaše vaši kolege i um, uh, prethodni govornik um, gospodin Livadopoulos, kako to ugrađujete u uh, sudske postupke? Je li to posjedovanje uključeno u sudski postupak? Um, je li se ono automatski prizna i tako dalje? Isto tako postoje li neke uh, rokove za ulaganje pritužbe? U Austriji imamo dobrovoljni sustav za posjedovanje, a ne znam postoji li u nekim državama članicama već obvezno posjedovanje, jer posjedovanje je skupo i mi si to kao takvo u jednom obvezujućem sustavu ne bi mogli priuštiti u Austriji, e, a u takvim postupcima se zapravo uvijek radi o novcu kako bi svi imali dobar pristup e, e, pravdi. I mene zanima kako, kakva je po tom pitanju situacija u drugim državama članicama. Hvala. Izvolite gospodin Livadopoulos, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Što se tiče e, mogućnosti e, izvršenja e, dogovora koje proizađe iz postupka posjedovanja, kao što sam već spomenuo, prema Europskoj direktivi iz 2008. godine pod brojem 52 se ta direktiva provodi u svim državama članicama. Dakle, svaka država članica je našla odgovarajući način na koji se taj rezultat posjedovanja može e, izvršiti. Ja mogu reći kako se to čini u Grčkoj, kako se ono tamo provodi. Dakle, ishod posjedovanja, dogovor koji uh, stranke postignu, se predaje tajništvu suda. Jednom kada se nalazi u tajništvu suda, kada sud i sudac to odobri, onda se to mora izvršiti prema grčkom zakonu. Dakle, europsko zakonodavstvo vezano uz ovu direktivu određuje kako se taj dogovor treba izvršiti u pojedinim državama članicama. Što se tiče troškova, naravno to je problematično. Neka središnja tijela promiču posjedovanje, ali uvijek se tu radi o troškovima. Ako stranke imaju dostatna sredstva za um, posjedovanje, onda je to u redu. Ako ne dobiju ne, možda nek, neku pomoć od države ili ne, i moram reći da je u mnogim slučajevima trošak e, problem za stranke. To naravno ovisi o pojedinim e, jurisdikcijama. Znam da u nekim državama postoji pomoć za takvu vrstu posjedovanja. Što se tiče moje države članice, u njoj ne postoji financijska e, pomoć, nikad se radi o drugim vrstama posjedovanja, niti o ovom, ovoj vrsti. to je nešto o čemu još treba donijeti odluku, da. Eto, mislim da sam odgovorio na vaše pitanja ili biste htjeli još pripiti nešto drugo što sam zaboravio. U redu. Also, li se još neko javiti za riječ? Ako mi dopustite samo da još nešto nadodam, jer smo sad imali ovo izlaganje odbora za predstavke. U odboru za predstavke se bavimo pojedinačnim slučajima. Neki su vrlo osjetljive prirode jer eh, osporavaju um, državu članicu i način na koji se oni ophode ne samo sa tim kako se provode rastave i razvoj već i što se tiče prava djece koje su premješteni kod skrbnika. Postoje različita teme s kojima se bavi odbor za predstavke, ali u nizu država članica postoje i e, problema na terenu. U nekim državama članicama primjećujemo da stalno dobivamo predstavke upravo iz njih i bilo bi dobro da odgovorne osobe budu kad kad prisutne kada se takve rasprave vode jer nadležnost i dalje ostaje pred državama članicama i stoga je građanima teško shvatiti taj odnos između država članica i europskih institucija. Možda jedan kratak komentar o tome, to bi možda moglo biti od koristi. Da, gospodin Šoter i gospođa Preteli mislim da se također htjela javiti. Gospodin Šuter najprije. Da, Eh, Svjesna sam da sam vam dao samo jedan dio odgovora, vjerojatno nisam uspio sve iznijeti, mnogo toga mi je bilo na pameti, ali htio sam signalizirati da naravno uzimamo u obzir naše iskustva. Mi vidimo, mi zaprimimo mnoga pisma unutar Europske komisije, mi e, također vidimo da i zastupnici Europskog parlamenta razgovaraju o tome sa svojim e, biračima ili unutar odbora za predstavke i naravno da obraćamo veliku pažnju tim pitanjima, tim slučajevima. E, neću sad ulaziti u neke individualne slučajeve, nisam tu dobro upućen, ali koliko znam su neki od tih slučajeva izvan opsega primjenja europskog zakonodavstva. To je teško. Teško je e, osobama koji su sastavni dio e, tog slučajeva da to shvate ili da to žele shvatiti jer očekuju nekoga odgovor, a nisu to našli drugdje. To su vrlo teški slučajevi. imamo dakle tu stalnu, taj stalni didaktički zadatak da informiramo o tome gdje se primjenjuje europsko zakonodavstvo, gdje ne, to nije eh, jednostavno, ali to je naša stalna misija. Što se tiče suradnje između nacionalnih tijela unutar mreže, dakako da je tako da je mreža tu kako bi eh, radila na onome gdje se primjenjuje europsko zakonodavstvo. I dakle, to, to je na, na neki način isti problem. Ja se slažem s time, to su teški slučajevi, za vas i što god mi možemo učiniti da vam pomognemo i da pomognemo odboru za predstavke kako bi oni mogli biti što jasniji, što, što e, didaktički bolji, to ćemo i učiniti, no kad kad je situacija jednostavno takva da se tu radi o e, predmetu koji ne spada u opseg e, primjenja europskog zakonodavstva. I nažalost mislim da ne pomažemo pojedincima tako što se pravimo da to nije slučaj. Hvala. Da, izvolite. Ja bih htjela nadodati da je naša studija provela komparativnu analizu koja je također uključivala i to da gledamo kako djeluju e, središnja tijela. Sigurno je da je količina resursa jedan od e, bitnih stavki. Ako krenete na, ako na stranicu 50 naše studije, onda ćete vidjeti jedan grafito, grafikon gdje se uspoređuje Engleska i Wales. I tu se vidi da Wales ima vrlo visok postotak zahtjeva, a to se ne može objasniti samo e, pomoću demografskih razloga. Dakle, čini se da središnja tijela Engleske i Walesa dobro rade i zbog toga zato što zaprimaju mnogo resursa. Kada se radi o drugim središnjim tijelima, tu smo imali poteškoća i kada se radi o tome da prikupimo podatke, bilo je teško kontaktirati neku osobu koja bi nam te podatke mogla dostaviti. Stoga mislim da imamo dosta veliku na unutar Europe što se ovoga tiče. Htio bih zahvaliti. dopustite mi da samo nešto dodam, samo nekoliko sekundi. Da, eto, hvala vam. Htio bih e, odgovoriti na pitanje gospođe Štajnake što se tiče toga je li posjedovanje obavezno ili ne. Ovakva vrsta posjedovanja nije obavezna. E, direktiva kaže da suci mogu pozvati stranke da prođu kroz posjedovanje. U nekim državama članicama suci to čine, oni pozivaju stranke da mm, to naprave, ali to nije obavezno, barem ne za ovakve vrste sporova, za ovako posjedovanje. Onda bih ja htjela dodati jedno pitanje. Ako je posjedovanje obavezno, je li to onda dobro rješenje? Je li to smisleno? Moje osobno mišljenje je to da za tak, ovakve vrste slučajeva nije dobro da je poslovanje obavezno. U redu. Hvala vam. Bio je vrlo jasan odgovor. Prelazimo dakle na kraju ovog prvog dijela prve sjednice sa današnjeg poslijepodneva. I sada bih htjela predati riječ gospodinu Polu Lagardu sa sveučilišta Pariz 1. On će govoriti o pravu, o imenima i o tome postoji potreba za donošenjem zakona. Gospodina Lagarde, izvolite. Da, hvala vam. Htio sam reći da mi je velika čast što sam pozvan u Europski parlament kako bi izložio svoj stav o prilici da postoji europsko zakonodavstvo kada se radi o imenima. Kao prvo bih htio reći zašto se taj problem javlja, koji su to razlozi i koja su moguća rješenja. Zašto imamo taj problem? Zato što smo već nekoliko godina primijetili da velik broj europskih građana želi uživati u svom pravu slobodnog kretanja i da se onda nađu u neugodnoj situaciji zbog tog prava zato što u zemlji u kojoj stižu da bi trebali imati drugačije ime nego što je to bio slučaj u zemlji iz koje dolaze. Na primjer, jedan francusko-njemački par eh, gdje je žena francuskinja E, muž Njemac koji imaju običajno boravište u Njemačkoj. Oni se vjenčaju i prema njemačkom zakonu oni biraju zajedničko ime, bračno ime, koji će najvjerojatnije biti prezime muža. To postaje njihovo bračno prezime. Radili sve ne, ali mislim da su žene u dvorani bile iznenađene što ste ovo sada rekli. Svačam vaše iznenađenje, uvažena gospođa, ali eto u, u ovom e, primjeru kojeg sam iznio to je bio izbor tog para. U tom slučaju, prema njemačkom zakonu, e, žena gubi svoje djevojačko prezime i dobiva novo prezime, dok prema francuskom zakonu e, žena zadržava svoje djemojačko prezime i unutar braka. Eto, to bi trebalo e, vas zadovoljiti, gospođo predsjedavateljice. Ima jedan slučaj pri Europskom sudu e, pravde, to je slučaj Grünhin Pol. tu smo imali jedno njemačko dijete koje je živjelo u Danskoj s roditeljima koji su imali svoje običajno boravište tamo E, Pri rođenju to dijete je od danskih e, vlasti dobilo dvostruko prezime koje se sastoji od e, dvaju prezimena roditelja. Kada su roditelji htjeli unijeti to dvostruko prezime u civilni status Njemačke, onda su vidjeli da u Njemačkoj dijete može imati samo jedno prezime. Te ti su problemi e, velika vinja važa za europske građane, Europski sud pravde je u nekoliko navrata to i naglasio, rekavši da bi za zainteresirane stranke moglo biti e, velikih poteškoća u profesionalnom i privatnom smislu, da ih se time tjera da sumnjaju, da su zabrinuti vezanih u svoj identitet, budući da moraju promijeniti ime ili imaju tu razliku u imenima. Eto, to je dakle rezultat toga. Razlog je upravo ta razlika u nacionalnim zakonodavstvima veznih uz ime. Razlike kao prvo što se tiče građanskog prava, dakle građanskih propisa dijete pri porodu u nekim slu... nakon poroda dobiva jedno prezime, ali to ne, može, ne mora biti uvijek isto, to može biti e, prezime od strane oca, od strane majke, e, može biti dakle, zajedničko prezime u slučaju braka roditelja. Zatim je moguće da dijete dobije dvosuko prezime sastavljeno od prezima svojih roditelja u drugim slučajevima. A kad kad roditelji imaju određenu autonomiju, su široku autonomiju kada se radi o tome da biraju ime svog djeteta. Kada se radi o braku, tu je slično, slična situacija, to smo i malo prije čuli. Kada se radi o braku, Imali e, on posljedice na prezime supružnika? zadržavali svaki supružnik svoje prezime? Može e, su, mogu li supružnici dodati prezime od onog drugog svojem prezimu? Imaju li zajedničko prezime? Sve te razlike su izravna posljedica upravo primjerice ovih dvoj slučajeva koje sam naveo mnogih drugih. Što se tiče propisa vezanih uz međunarodno privatno pravo, tu je ime e, pitanje um, same osobe, identiteta osobe, a znamo da za e, velik broj država članica je to pitanje vezano uz e, nacionalno pravo osobe, dok u drugim državama vidimo da je to pitanje vezano uz boravišno pravo ili pravo o prebivalištu. U slučaju Greenpin Paul ta je razlika bila značajna budući da danci djetetu daju ime koje predviđa dansko građansko pravo i time su poštivali ehm, pravilo vezano uz konflikt zakona u Danskoj koja koje ima e, prednost e, u takvim slučajevima. A s druge strane je i stav e, Njemačke bio pravilan jer su htjeli primijeniti njemački zakon budući da njemački zakon o sukobima među zakobima određuje za takva pitanja njemačko pravo kao nadležno pravo. Kako riješiti te poteškoće kako europski građani više ne bi bili u takvoj situaciji kada imamo sada slobodu kretanja. Zasigurno treba isključiti europsku intervenciju kada se radi o materijalnom pravu veznog uz ime. To bi bilo protivno načelu subsidijarnosti. Ime E, pravila koje se e, vežu uz dodjeljivanje ime povezani su sa prošlošću, sa kulturom, sa vjerovanjima država članica, a njihova raznolikost samo održava e, različitosti u europskim nacionalnostima i to je tako i dobro. E, osim toga, sloboda država članice je dosta ograničena kao što je to e, rekla i sudska e, praksa Europskog suda pravde jer se tu kaže da treba izbjeći svaku vrstu diskriminacije, da treba poštivati privatni život i da nije poželjno ići dalje od toga. Nasuprot toga moguće je pa čak i poželjno da djelujemo kada se radi po pitanju privatnog međunarodnog prava. Kada o tome govorimo, onda imamo dva moguća rješenja u smislu e, europskog zakonodavstva. Ili će doći do e, unifikacije pravila veznih uz e, konflikte među zakonima, to je barem u teoriji već napravljeno, ili ćemo imati jednako pravo kada se tiče pravo o imenima. Još jedno rješenje izraditi unutar država članica propise vezanih uz to e, kako se mogu shvatiti te razlike između država članica, razlike između tih pojedinih prava. U, u prvom redu se radi o priznavanju imena, a zatim kasnije da se krene na unifikaciju e, zakona vezanih uz e, sukob među zakonima. To ne znači da ja smatram da je ovo zadnje manje bitno, već smatram da bi takva unifikacija vezana uz imene, imena bila vrlo ograničena. Ako se sjetimo ovog slučaja njemačko-francuskog para, činjenica da e, supruga zadržava svoje prezime prema francuskom zakonu, a da ga gubi, to jest da mora preuzeti na sebe muževo prezime prema njemačkom pravu, samo po sebi ne predstavlja prepreku slobodnom kretanju građana. Ono što jest prepreka slobodnom kretanju je da ime koje se dodjeljuje u Njemačkoj nije priznato u Francuskoj. U slučaju Günthin Paul ne radi se o divergenciji među e, građanskim propisima Danske i Njemačke koja prepriječuje slobodno kretanje građana, već činjenica da su njemačke vlasti e, odbile e, da priznaju ime koje je priznato u Danskoj. Stoga mislim da bismo trebali imati zajednička pravila vezano uz priznavanje imena a usput bih htio odati počast e, što se toga tiče e, nizozemskom zakonodavstvu koje je 2011. godine u jednom članku unutar e, zakona o tome upravo govorilo vrlo detaljno o pitanju priznavanja imena. Inicijativu za takvo, za takvo zakonodavstvo, to je nešto što sam ja pokušala pokrenuti u mom dokumentu Mislim da bi se priznavanje trebalo proširiti na ime, na promjenu imena, e, bilo da e, se ta promjena imena odnosi od same zainteresirane stranke, e, kada se radi o braku, kada se radi o građanskom statusu ili kada taj zahtjev predaje neko javno tijelo. Radi se tu o imenima koje se dodjeljuju europskom građanu i u trećim državama. U svakom slučaju, od onog trenutka kada jedan europski državljanin u trećoj državi primi to ime i kada je to ime priznato u nekoj državi članice, te kada je to priznavanje e, u državi članice upisano u službeni registar te države članice, jer od tog trenutka to postaje ime koje postoji unutar Europske unije koje bi zatim trebalo priznati i u drugim državama članicama. Jedno teško pitanje je pitanje trebali bismo priznavanje imena podrediti e, mogućnošću toga da se to poveže sa nekim drugim elementom, sa običajnim boravištem ili drugim, sa državom članicom koja je uspostavila to ime ili sa samim građaninom. Ja to ne predlažem, iako možemo mnogo raspravljati o tom vrlo važnom pitanju, ali ja smatram da ne bismo trebali postaviti takav uvjet. Mislim da se priznavanje imena u EU nameće kao nešto što je pitanje e, javnog reda. Ako uvedemo takav e, uvjet, onda bi tijelo čije se mišljenje traži o uvođenju um, imena iz jedne druge države, uh, biti ono koje će morati provesti provjeru, a ta će provjera odgoditi priznavanje imena i samo po sebi će predstavljati prepreku slobodnom kretanju. Jedna bi takva, uh, takav prijedlog mogao i nadopuniti ovaj prijedlog Europske komisije iz travnja 2013. godine s kojima se pokušava pojednostaviti priznavanje određenih javnih isprava unutar Europske unije, o tome se govorilo danas ujutro, ali gdje se upravo iz e, opsega primjene izuzima e, priznavanje sadržaja javnih isprava koje su izdane u drugim državama članicama. Hvala vam lijepa. Evo nekoliko sekundi sam kraće govorio. Hvala vam gospodine profesore na ovom zanimljivom izlaganju. Priznajem da sam a priori bila malo iznenađena. Ja svačam ipak koja je svrha toga sada. Želi li netko postaviti pitanje? Yes, profesor. E... Mr. Izvolite, gospodin uh, Klenz. Uh, Hvala vam. Ovo je bila jako zanimljiva prezentacija, doista mi se jako svidjela. I čitao sam i članak uz put i primijetio sam da se nigdje ne spominje anglosaksonska um, jurisdikcija. A u škotskom okviru praksa je da žena uvijek može birati hoće li uzeti muževo prezime ili hoće li zadržati svoje. I to se vidi i u e, dokumentima koje sastavljamo za prijenos vlasništva, na primjer. Mm, udana žena će biti, dakle, Mrs. Jones ili Smith, dakle, postoji ta, taj izbor. No zanima me mm, što imate reći o, običaj, o sustavima običajnog prava u kojima pitanje imena, kako je pitanje imena, to niste spomenuli u vašem članku, no možda možete nam ovako objasniti. Non, ça, oui. Da, oprostite, nisam spomenuo um, zemlje koje imaju običajno pravo u mojem članku. I to vjerojatno zato što u tim zemljama zapravo ni nema problema. One nisu nikada problem, oni nikad ne odbijaju priznavanje prezimeno I uglavnom ispunjavaju želje. Ja sam radio u Međunarodnom povjerenstvu za građansko pravo E, i tu smo radili na jako puno konvencija o imenima i prezimenima britanske i irske delegacije to jest iz Ujedinjene kraljevine, pardon, jer Irske nije bilo. Od njih sam uvijek čuo da se ta pitanja tiču isključivo kontinentalnog prava. Da, to samo pokazuje da ipak postoji nešto što je jednostavno u Ujedinjenoj kraljevini. Euh, si, si, je peux, si je peux ajouter... Euh... Da, e, oprostite, još bih nešto dodao. Na kraju dana bilo bi odlično da zemlje članice Europske unije budu udarežljive kao Ujedinjena kraljevina i da zapravo prihvate svakakve e, prijedloge. Hvala vam profesore. Je u redu, nakon ovih komplimenata predlažem da imamo kratku stanku do 4.15. Ne, 10 minuta, znači 20, 4.20. A tada ćemo onda nastaviti. Hvala vam.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

Hvala <laughs>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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Oprostite što vas prekidam, ali morali bismo početi. Moramo završiti u šest sati zbog prevoditelja. I suggest and Stoga, ako želite iskoristiti vrijeme koje još imamo na raspolaganju, predlažem da počnemo. I sada dajem odmah riječ gospodinu doktoru Šepelu. E, gospodin Šepel je profesor gospodarskog prava iz Briselske e, škole međunarodnih studija sveučilišta Kent u Briselu. Gospodine e, Harm, izvolite, imate riječ i nadam se da će vas netko i slušati. Hvala vam. Vi ću, možda će to pomoći. Hvala vam što ste mi e, dali riječ, hvala vam što ste me pozvali na ovaj forum. Velika mi je čast sudjelovati. Malo je i zastrašujuće budući da je tema koja mi je dana e, privatni, međunarodno privatno pravo kao regulatorni instrument e, za globalno upravljanje. Govorit ću o međunarodnom privatnom pravu na dva različita načina. Prvi, kako bih opisao porast važnosti privatnih aktora u globalnom upravljanju, a drugi način kao um, upotreba međunarodnog privatnog prava uh, u rješavanju sukoba između različitih pravnih poredaka ili barem kako bi se regulirala njihova interakcija. U svojem članku raspravljam o dva različita režima. Jedan se odnosi na međunarodne, mm, međunarodno definiranje standarda kvalitete i sigurnosti, a drugo o arbitraži s ulagačima. I jedan i drugi imaju ogroman učinak na globalno gospodarstvo. jedan i drugi izvršavaju svoje dužnosti e, prema ugovorima ili sporazumima. E, sporazum Svjetske trgovinske organizacije obvezuje potpisnice da se drže međunarodnih standarda u pripremi i usvajanju svojih tehnoloških e, uredbi. Zatim bilateralni sporazumi za ulaganje omogućuju ulagačima da rješavaju sporove sa državom prema međunarodnim standardima i u jednom i u drugom slučaju međunarodno pravo je privatizirano. I u oba slučaja ti e, režimi dovode do sukoba kolizija pravila, a i dovode do pitanja kako funkcioniraju različiti pravni poreci i režimi. Prvi argument je vrlo, prvi moj argument je e, skroz jasan, legitimno i funkcionalno upravljanje proizlazi iz e, interakcije pravnih poredaka, napori da se zaštite e, upravljanje od drugih e, pravnih poredaka su često nisu produktivni. Disciplina međunarodnog privatnog prava ima vrlo važnu ulogu u reguliranju interakcije različitih pravnih poredaka. Prvo su međunarodni standardi. Veliki dio računovodstvenih, okolišnih, sigurnosnih, tehničkih standarda se definiraju i prate od strane pravih e, organizacija i pravnih e, i privatnih e, aktera. Imaju vrlo čvrsti, čvrste zahtjeve pri definiranju standarda. Priručnici tih organizacija su uglavnom ogromni i puni su internih administrativnih postupaka i nema sumnje da sve to proizlazi iz um, pravnog priznanja. No, koliko god da su ti sustavi legitimni, oni ipak nemaju status zakona. Ono što se najčešće događa e, su sljedeće dvije stvari. Ili proces definiranja standarda se pretvori u zakonodavni proces, to se, na primjer, događa u Europskoj uniji kada odbor usvoji međunarodne računovodstvene standarde ili se standardi tretiraju kao gole činjenice. No tu je problem što onda ne možete definirati normativne zahtjeve na činjenice koje mogu biti i zakonske činjenice. U svjetskoj trgovinskoj organizaciji u jednom trenutku Europska unija je dovedena pred sud zato što nije temeljila svoje uredbe na e, standardu kodeksa koji ima veze sa sa sardinama. Europska unija je tvrdila da se taj standard ne može e, smatrati međunarodnim standardom za svrhe e, svjetske trgovinske organizacije, zato što nije izglasan sustavom konsenzusa. Um, razlog je tome što se o tome glasalo u petak popodne u Rimu, bilo je kasno, većina sudionika više nije bila prisutna i na kraju je standard usvojen bez um, zahtjeva, bez uvjeta koji su inače potrebni. E, taj argument je odbijen jer internacionalni standard je standard kojeg je usvojeno mm, internacionalno tijelo i točka. Posebni zahtjevi za usvajanje e, standarda, dakle proceduralni integritet procesa, nema, e, se tu ne može zadivati kao argument. E, problem je bio jasan, ali svejedno to nije utjecalo na definiranje e, standarda u međunarodnim organizacijama. Drugim riječima, činjenica da znamo da TBT e, sporazum, dakle sporazum o tehničkim e, preprekama za trgovinu, to se ne može tumačiti da mi smatramo da međunarodno tijelo za standardizaciju ne treba tražiti konsenzus za usvajanje standarda. O tome ne odlučujemo mi. ali trebali bismo. U drugom slučaju Tune, između SAD-a i Meksika, um, žalbeno tijelo je odbilo e, svoju presudu u slučaju Sardina i definiralo zahtjeve za međunarodne standarde e, na temelju odluke koju donese odbor o e, tehničkim preprekama za trgovinu. To se moralo učiniti i tako što se ta odluka nazvala e, naknadni sporazum prema e, konvenciji iz Beća. Što se dogodilo? Um, zakonodavstvo svjetske, svjetske trgovinske organizacije u delegiranju dakle donošenja tih standarda moralo je definirati određene zahtjeve u postupku i to je jedan korak naprijed. Sada ću reći nekoliko riječi o drugom slučaju. To je arbitre, arbitraža e, i ulagači te globalno upravljanje. Prema uvjetima gospodarske globalizacije, poslovne transakcije među strancima ubrzano rastu. Stoga područje međunarodne e, komercijalne arbitraže se znatno razvilo. Sve se to čini logično, no ono što je malo manje očito je da je taj sustav e, ugovora o arbitraži s ulagačima se razvio još i prže. U 90. došlo je do eksplozije bilateralnih ugovora o arbitraciji, a u 2000. je ta brojka, brojka slučajeva koji su se našli pred sudom doista porasla znatno. Dakle, cijela mašinerija komercijalne arbitraže se znatno razvila, no to treba javno međunarodno pravo i ne može se osloniti e, na ista načela na koja se oslanja komercijalna arbitraža. Rečeno je da, da to treba biti gledano kao javno pravo, kao globalno upravno pravo. Sada naravno neću procjenjivati e, ovaj režim, ali želim razgovarati o jednoj temi, a to je interakcija tog režima sa ostalim pravnim porecima. Mm, moram to malo prije objasniti. Sporazumi o ulaganjima uglavnom definiraju dvije vrste standarda. Relativni standard nediskriminacija i apsolutni standard e, pravila da se da nema oduzimanja imovine bez e, nema izvlaštenja bez nadoknade. Javila se sumnja samo u slučajevima kada da ono što se dogodilo ulagaču bi bilo toliko šokantno da bi e, uvrijedilo sve međunarodne standarde. No u razvoju ulagačkog zakona definirani su pošteni e, standardi, dakle standardi za pošteno postupanje i sada svi moraju zajamčiti stabilni pravni e, poslovni okvir. To dovodi do situacije u kojem sudovi ne moraju poštovati međunarodne propise i strani postoji i međunarodna javna politika prema kojoj se e, domaće zakonodavstvo ne primjenjuje na strane ulagače. Taj se argument temelji na e, pravu sudjelovanja u političkom procesu. Predmet tog zakona jest da se zaštite vanjski akteri koji nemaju pristupa političkim e, putevima i da ne budu žrtve nepoštenih praksi javne administracije. To se uglavnom odnosi na uravnoteženje prava između ulagača i legitimno prava države s druge strane da zaštiti javni interes. No ponekad se to gura mnogo dalje. U e, sudskom postupku UKOS sud je morao objasniti jednu bolnu činjenicu sud je završio pred, e, slučaj je završio pred Europskim sudom ljudskog prava i taj je sud utvrdio da nema kršenja članka jednog e, prvog članka konvencije. I onda je e, sud morao objasniti zašto sporazumi o ulaganjima su ipak izgleda iznad zakona o zaštiti ljudskih prava. I sud je odredio sljedeće. Konvencije o ljudskim pravima definiraju minimalne standarde na koje imaju pravo svi e, sve osobe. A sporazum o zaštiti ulaganja štite poduzeća, to je pothvate koje privlače e, ulagače. Stoga ima smisla da poznanost instrumenta druge vrste se ne smije ublažiti pojmom margine. Djelovanja. Implikacija je da se međunarodnim e, ulagačima ni nude veći e, standardi zaštite nego državljanima te države prema e, međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Tu se Oprostite, možete li e, doći do e, vaših zaključaka? Evo, tu sam. I može li sud prihvatiti da je strana država bila odgovorna I sada zaključak. odluke sudova moraju biti zaštićene od političkih e, utjecaja i moraju se provoditi automatski. Takva nezavisnost ne radi ništa dobro niti zakonu o arbitraži, niti zakonima e, država o kojoj je riječ. Hvala vam. E, and now I would like to welcome Dr. Pablo Cortez from Hvala vam, a sada pozivam e, gospodina Kortesa sa sveučilišta u Lesteru da nam objasni e, sljedeću, temu. Riječ je o europskom postupku za sporove male vrijednosti. Hvala vam. E, drago mi je da sam pred ovim parlamentarnim odborom i želim vam predstaviti studiju o europskom postupku za sporove male vrijednosti i prijedlog komisije. Europski postupak za sporove male vrijednosti je dobrovoljni postupak za građanske komercijalne e, zahtjeve, to je sporove, do vrijednosti od 2000 eura. Uglavnom je riječ o pisanom postupku i samo u iznimnim okolnostima sudac može zatražiti e, da se organizira saslušanje. Nažalost, traži se češće nego što bi bilo e, poželjno. E, rokovi su kratki. Strane u postupku ne moraju biti pravno zastupljene i uglavnom u praksi oko jedna trećina ipak koristi e, usluge odvjetnika. Glavna prednost ovog postupka, e, ona je dostupna u svim zemljama članicama, dakle ovdje govorimo o prekograničnim sporovima male vrijednosti i zaključak e, je iz je dakle izvršiv bez egzekature, dakle izjave o e, provedbi. Postupak je mnogo učinkovitiji od nacionalnih e, postupaka koji rješavaju prekogranične sporove, no nažalost ne koristi se dovoljno. Ima tek neko, ima tek okoliko stotinu um, slučajeva po zemlji članice, mislim da smo na negdje oko 300 eh, slučajeva godišnje i komisija se oslonila na veliki broj um, slučajeva kako bi dala odgovarajući prijedlog i kako bi riješila neke probleme. Komisija je utvrdila da tri glavne mm, prepreke su nedostatak informacija o tom, o tom postupku, Tek oko 12% europskih građana uopće znaju za taj postupak. I ono što još više iznenađuje je da 53% sudaca e, sudskog osoblja e, također ne zna za taj postupak iako bi ih trebali koristiti. I čak i oni e, koji su čuli za postupak ne znaju mnogo o njemu. Um, ako se ne koristi taj postupak za rješavanje sporova male vrijednosti, uglavnom stranke prolaze kroz vrlo dugačke postupke i koji su vrlo skupo cijeni. Jedna od e, stvari o kojima se govori nije, jest da nije jasno ko bi trebali biti korisnici tog postupka. E, na početku su to trebali biti potrošači, dakle građani i e, praksa, ali u praksi samo e, građani koji znaju za tu proceduru i neke tvrtke to koriste. I to pokazuje činjenica da je studija koju je proveo Deloitte e, jest da nema problema sa izvršenjem. Izvršenje e, ide nacionalnim, kroz nacionalni postupak i potrošači da to koriste imali bi velikih poteškoća zato što oni ko, e, koriste te postupke u svojim e, kod kuće, lokalnim sudovima i trebali bi to izvršiti. A u drugoj zemlji sa drugim jezikom i drugim nacionalnim i drugim pravnim poredkom i zapravo se ne preporučuje potrošačima da se koristi ovaj e, postupak i otkriveno je da je najveća poteškoća za korištenje ovog postupka za potrošača E, upravo pitanje izvršenja. Komisija je dala čitav niz prijedloga, mm, objavljeni su u studenom 2013. i uglavnom su dobri, no treba poraditi na olakšavanju um, izvršenja. E, prijedlog komisije je da se izmijeni europski platni e, nalog, zatim u slučaju da se druga strana e, puni, preporučuje se isto tako da se financijska granica podigne sa 2000 na 10.000 eura. Ja smatram da je to dobra ideja, budući da ako je riječ o sporu od 5.000 eura, vrlo često ako se ide normalnim postupkom, uh, to će, taj će postupak, sudski postupak vjerojatno otprilike isto toliko koštati. Zatim, isto tako proširena je definicija što znači uh, prekogranični spor, male vrijednosti. Zatim, um, razgovaralo se o uh, upotrebi elektronskog načina komunikacije. I budući da je ova, ovaj postupak dostupan u zemljama članicama, to bi moglo stvoriti velike troškove za sudove. Bilo bi zapravo mnogo bolje da samo jedan centralizirani sud da se tu iskoristi upotreba tehnologije i da taj jedan sud vodi takve sporove. Komisija je isto tako um, predložila da se troškovi smanje na 10%. To će biti vjerojatno kontroverzno. E, dobro je da se stavi e, gornja granica na naknade na sudske pristojbe. Ako govorimo o 100 tisuća, e, ako govorimo o 10 tisuća eura, onda će dakle pristojba biti tisuću, to je 10%. Moj je prijedlog bio da se definira progresivna pristojba, i da e, nakon nekoliko godina e, ta pristojba padne na 5%. Isto tako predloženo je da e, prijevod odluke o izvršenju dakle da se ne prevodi cijeli obrazac već samo sažetak odluke. Isto tako je definirala koje informacije trebaju doći od zemlja članica. No, nije definirano kakva pomoć se može pružiti pojedincu koji želi e, pokrenuti postupak u jednoj drugoj zemlji članici. Dakle, nadležni sud bi trebao saslušati taj slučaj i još jedan element, dobar element je da kad stranke izlažu izjave da su spremne za nagodbu, da bi trebalo organizirati saslušanje. No, većina preporuka komisija su dobre, ali mislim da bi trebale biti nadopunjene. I to prije svega kako bismo olakšali izvršenje. Ne samo time što ćemo obavijestiti korisnike o, o tome koja web stranica ili koje tijelo je nadležno za izvršenje, već a budući da je e, odluka o izvršenju na drugom jeziku i da je u okviru drugog postupka trebalo bi pomoći u traženju pravne pomoći čak i ako je to ako takva pomoć ima određene troškove koji se možda mogu vratiti. i to e, takva bi pomoć sigurno bila potrebna potrošačima koje pokušavaju dakle izvršiti e, jednu odluku u drugoj zemlji članici. E, što je još problem? Problem je nedostatak svijesti o tom europskom postupku za sporove male vrijednosti i jedan način za podići svijest, ako je taj postupak učinkovit, jest da se izgrade E, veze između um, schema za posredovanje i ovog postupka. Mojoj studiji je predloženo da do siječnja 2016 e, da osnujemo europsku platformu za rješavanje sporova online. Dakle, tu da se rješavaju sporovi koji se odnose na e-trgovinu i kada se ti slučajevi ne mogu riješiti, onda bi slučajevi trebali biti poslani na nadležni sud da se e, tu rješava kroz postupak za sporove male vrijednosti. Osim toga, vjerujem da kad e, stranka ispuni dokumente i pokrene postupak, da onda nas e, trebaju obavijestiti, jesu, zapravo trebalo bi ih pitati jesu li već e, probali koristiti ovaj mehanizam e, posredovanja i kakvi su bili rezultati. Mnoge zemlje imaju postupke za spore male vrijednosti i imaju zapravo iz programe unutar suda, tako da posrednik najčešće razgovara preko telefona i to je netko tko nazove sa suda i kaže, slušajte, imajte, imate saslušanje tog i tog datuma, da li želite riješiti spor prije saslušanja i mogu vam reći da u većini slučajeva se ipak dođe do nagodbe. No, takvi mehanizmi alternativnog rješavanja sporova nisu e, dostupni za prekogranične sporove i mislim da bi ova uredba bilo dobro mjesto da se okrenu ti e, procesi, da se otvori i ta mogućnost. Osim toga, centri za zaštitu potrošača bi mogli pružiti podršku i to dakle mehanizmima za alternativno rješavanje sporova i recimo ponuditi pomoć ako postoje jezični problemi. A molim vas da završite. Evo, završavam. Dakle, kao zaključak, želim naglasiti da e, ovo nije panacea. No, ako funkcionira, je troškovno je učinkovitiji, procedura je brža, i korisnici su mnogo zadovoljniji nego kad koriste e, sud za rješavanje svojih problema. A to je jedna od, jedan od temelja unutarnjeg tržišta jest e, dakle korisnicima dati veću razinu e, zadovoljstva u njihovim transakcijama. Hvala vama. A sada moja kolegica Lidija Udenberg, potpredsjednica odbora Juri i izvjestiteljica o uredbi e, vezanoj uz sporove male vrijednosti. Izvolim. Hvala, Medi. Nastavit ću na svom materinskom jeziku, poljskom. Želim toplo zahvaliti na ovom uvodu. Bilo je vrlo zanimljivo. A sada nastavljamo sa mojim opaskama. Nakon toga, nadam se, imat ćemo vrlo živahnu raspravu. Hvala vam. započeo bih sa imenom ove uredbe. Već smo tada imali neke sumnje hoćemo li doista upotrijebiti ovo pitanje small claims, dakle male, bi male vrijednosti. Jer tako nešto u svakoj državi članici znači nešto drugo. Općenito rečeno želimo da je ovaj instrument lako shvatljiv, jednostavan, da dobro funkcionira. Što se tiče svih zahtjeva, do dakle vrijednosti 10.000 eura. Mi to ne zovemo E, manje važnim sporovima. Mi samo kažemo da su dakle to sporovi do te granice. U Litvi ili u Bugarskoj 10.000 eura uopće nije mali iznos. E, kada to usporedite sa normalnom plaćom, dakle u Litvi ili u Bugarskoj. U odboru Juri se slažemo o tome da bi taj instrument trebao bolje funkcionirati. Treba potaknuti taj instrument i njegovo korištenje ne samo među potrošačima, već i među sucima. Neću sada spomenuti sve detalje, jer smo mi već analizirali prijedlog komisije do sada, ali želim se osvrnuti na neke elemente koji taj postupak čine složenim za korištenje za potrošače. Na primjer, e, sudske pristojbe ne mogu se platiti kreditnom karticom. Te pristojbe se moraju platiti e, izravno na mjestu, dakle, na licu mjesta, dakle unutar suda. Ne mogu se platiti putem interneta. Te pristojbe trebaju biti što niže kako bi e, građani, e, kako bi građane potaknuli da traže takve e, povrede sredstava u okviru ovakvih postupaka. Potrošači su sada zbog tog postupka na neki način u lošem položaju zato što taj postupak ne radi. Evo sada bih otvorila raspravu, vidimo 20 minuta da ovome spravimo. Hvala vam. Bardzo proszę, mój e, kolega, pan Buda. Uvaženi kolega Buda. Da, mulțumesc foarte mult. Apreciez eu cele... Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. E, vrlo cijenim se ono što smo čuli od e, naših kolega, od e, profesora. Ja isto tako cijenim ovaj prijedlog komisije, ali istovremeno mislim da bismo trebali malo razmisliti o tome za koji je, za koje područje primjene namijenjen ovaj postupak. Imali smo prije um, gornju granicu od 2000 eura, sada se raspravlja o tome treba li se podići tu granicu na 10.000 eura. Moram reći da u mom klubu zastupnika europskih pučana već postoji sklonost da, do, da za um, privatne osobe kažemo da bi granica trebala biti 2000, a za male i srednje poduzeća pak 10.000. U svakom slučaju je takav postupak potreban u građanskim i trgovačkim uh, stvarima jer je to postupak koji je jednostavan za upotrebu, a isto tako je to način prevencije da se dakle, smanji ovakav broj slučajeva. Jer ako osobe u društvu znaju da postoji tako jednostavan postupak koji se može lako primijeniti, onda će sigurno porasti i e, njihov e, interes da pokušavaju ostvariti sva svoja prava. A sada što se tiče malih i srednjih poduzeća. Kada govorimo o e, području primjene ovog postupka, onda bismo trebali možda još i nastaviti s tom logikom. Dakle, bilo je da sada imamo 2000 5000, 10.000, to je jedna stvar, ali istotno bismo mogli učiniti i sljedeće i tu bih ja pozvao komisiju vijeća da o tome razmisle, dakle radi se o sljedećem. Trebala bi postojati mogućnost da se to sve može primijeniti i na području prava o radu. Ako se radi o individualnom ugovoru o radu, dakle da se to može primijeniti na to. Tu ne mislim na naknade kompenzacije ili neke stvari koje su isključivo vezani uz zakon o radu, ali ako se radi o individualnom ugovoru o radu, onda bi se trebao moći primijeniti ovaj postupak. Trenutno imamo otprilike 10 milijuna građana pa čak i više od toga koji žive izvan svojeg zemlja, svoje zemlje podrijetla. Oni su otišli raditi u druge države. Postoje mnoge situacije gdje su primjerice skopili um, individualni ugovor o radu koji je važeći, ali se toj osobi ne isplaćuje plaća. Ta osoba nema dovoljno novaca kako bi um, tužila to poduzeće i mora se vratiti natrag u svoju državu podjekla, a da nije dobio svoju plaću. Mi bismo trebali takvoj, e, takvim osobama omogućiti da mogu tužiti takva poduzeća, jer nažalost trenutno na razini Europske unije nemamo rješenja za takve slučajeve. Ako poduzeće ima zastupništvo u svojoj zemlji porijekla, onda ta osoba može tu djelovati, ali inače u svim drugim slučajevima ne. Stoga mislim da bi komisija trebala o tome pomisliti. Mislim da e, bi morali pružiti građanima tu mogućnost da žive jednostavnije, da im se ne komplicira život. Što se tiče različitih pristojbi, tu mislim da moramo biti pažljivi jer postoje male srednja poduzeća koje nemaju mnogo financijskih stava i mislim da bismo e, plaćanje pristojbi e, trebali e, moći izvršiti elektronički putem interneta, a ne da osoba ili predstavnik poduzeća mora ići direktno na sud. To se može učiniti i jednostavno na nekoj poslovnici banke i na primjer dostaviti potvrdu o uplati zatim sudu to bi bilo možda još jedno rješenje. U svakom slučaju ovo je vrlo koristan instrument za europske građane i vjerujem da će ovo doprinijeti e, povećanoj kvaliteti njihovog života. Hvala vam. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Hvala vam lijepa. Ima li daljnjih javljena za riječ? Što se ovoga tiče? nie, e, Ne vidim nikakva javljena za riječ. Želim vam samo reći kako će izgledati nastavak vezan uz rad ovog dosijeja. U idućih sljedećih tjedna, tjedana ćemo pripremiti kompromisne amandmane na amandmane koji su podneseni na ovo izvješće. I ja mislim da ćemo na sljedećem sastanku u ožujku. zatim glasovati o tim amandmanima. Nakon toga ćemo unutar odbora za pravna pitanja E, izraditi mandat za pregovore sa komisijom i vijećem. Već djelomično znamo kakav je stav vijeća e, što se tiče naših prijedloga. A isto tako naravno smo dobro upoznati sa prijedlogom komisije. Još e, pod Ovim predsjedništvom vijećem želimo usvojiti taj instrument kako bi to mogli iskoristiti građani, e, male i srednja poduzeća i dakle svi koji mogu koristiti taj postupak. Hvala vam lijepa. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice samo da nešto kratko kažem o ovim komentarima. Još uvijek traje rasprava o tome da li treba postaviti različite financijske pragove koji bi se odnosili na pojedince s jedne strane i na pravne osobe i trgovačka društva s druge. Sjetimo se da govorimo o postupku za sporove male vrijednosti i tu se radi o postupku u kojemu stranke putuju i trebaju doći na ročište, a to zaista nema smisla da se na taj način rješavaju sporovi male vrijednosti. Ja shvaćam da je u nekim državama članicama iznos iznad 5000 eura visok iznos, ali to ipak ne opravdava to da bismo koristili e, još teži domaći postupak radi kojega bi stranke morale putovati i angažirati odvjetnike radi sudjelovanja u postupku pred domaćim sudom. To je bila prva stvar koju sam htio reći. A sada druga stvar. Naravno da se plaćanje može obavljati i na daljinu putem interneta, putem kreditne kartice i tako dalje. Ali bilo bi troškovno učinkovitije ako bismo imali centralizirani sustav plaćanja u svakoj državi članici, a ne da svaki sud na lokalnoj razini osmišljava sustav. Evo to bi bile praktične strane cijele priče o kojima države članice trebaju razmisliti. Bilo bi dobro da razmislimo o ovom pitanju ekonomije veličine. Hvala. Čini se da se i Lidija slaže. Hvala vam na prijedlozima. Ako nitko drugi ne traži riječ, možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Želim toplu dobrodošlicu profesoru De Paolo iz Centra za alternativno rješavanje sporova. Izvolite. Puno vam hvala, gospođo predsjedateljice. Dobar dan svima. Zahvaljujem organizatorima što su me pozvali da vam govorim o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima. Nikad nije bilo ovo lako riješiti i na sudu. Sjećate se jednog e, prikaza e, u, gdje imamo dvoje ljudi koji se svađaju oko krave, a tu je sudac i sva, sa svake strane jedan odvjetnik muze tu kravu. O čemu se tu radi? O tome da parnice predstavljaju opterećenje za ekonomiju, a isto tako spriječavaju potpuno funkcionalno jedinstveno tržište za potrošače u EU. Osim toga, to je opterećenje i za fiskalne proračune. I to u ovo vrijeme kada su vlade prisiljene da smanje troškove pravosudnih sustava također. Već smo čuli kakve prednosti ADR podrazumijeva. Postoje e, sporovi koji se mogu riješiti mirenjem. EU je od 90-ih počela promicati ADR. To je jedan pokušaj da se dođe do sporazuma uz posrednika koji pomaže strankama da dođu do rješenja. To je ne samo brže, već i jeftinije, a osim toga tu su i neke druge prednosti, samo određenje, kontrola nad ishodom, očuvanje međuljudskih odnosa. Kako bi se ohrabrilo korištenje ADR-a, 52. uredba iz 2008. također sadrži odredbe koja štiti povjedljivost i osnažuje suce koji bi trebali koristiti ADR umjesto parnica i na taj način riješiti izvršavanje odluka. Bez obzira na takav okoliš u kojemu se potiče ADR, prema studijama koje su se napravile radi jurija komisije vijeće, još uvijek vidimo da samo 0,05% predmeta završava u ADR-u u 27 država članica imamo 100 tisuća medijacija u usporedbi sa 20 milijuna građanskih parnica svake godine u tih 27 država članica. Očito je da uravnoteženost između ADR-a i pravnica koje zahtjeva uredba nije nešto što je postignuto. Taj paradoks posredovanja je također velik ekonomski gubitak. Iste studije su pokazale da medijacija, ako se koristi češće, može uštedjeti milijarde eura svake godine, čak i ako bi samo 50 slučajeva, 50% slučajeva u adr završilo nagadbom. Mislim da parlament više ne može tolerirati ovaj paradoks. Prije pet godina Europski sud je vrlo jasno usmjerio e, države članice u pravcu funkcioniranja ADR-a. Dakle, proces ako nije obvezujuć, nije toliko učinkovit. Sud je rekao da bi sud sustav trebao biti nešto što bi trebalo imati nizak trošak ili biti besplatno obvezatnost medijacije je nešto što direktiva omogućuje, ali ne nalaže državama članicama. Dobro upravljanje znači da trebamo naložiti dobre oblike ponašanja koje svi prepoznaju, ali ne provode. Upravo je to razlog zašto imamo e, zakone o tome da se mora staviti kaciga dok vodimo, vozimo motocikl ili e, pojas tijekom vožnje automobila. Mi svi znamo da kacige, nepušenje i pojasevi predstavljaju racionalni oblik ponašanja i da je to najbolji oblik ponašanja u društvu. Međutim, čak i kultura sigurne vožnje neće sve ljude primorati na to da koriste te e, oblike zaštite. Vrlo dobra vijest vezana uz e, medijaciju je sljedeća. Ne treba nam, zaista nam ne treba u potpunosti obvezatna medijacija. Bilo bi dobro da se ona ugradi kao jedan korak u sklopu sudskog postupka. Na taj način bi stranke u parnici mogle odlučiti odustati od toga ako žele. Sad ću vam objasniti zašto bi to funkcionirali. Opt-out mehanizam ili mehanizam odustajanje je nešto što je u studiji već potvrđeno kao nešto što može e, pomoći u cijelom sustavu. Dva su istražitelja usporedila dva sustava, dvije države članice u kojima se itekako razlikuje ponašanje ljudi koji bi trebali donirati organe. Imamo Austrijance s jedne strane, gotovo 100% njih želi donirati organ, a Njemaca samo 12% i u čemu je stvar u zamolbi, odnosno obrascu koji se ispunjava. U jednom slučaju ljudi moraju potpisati slaganje sa time da doniraju. Samo ih je malen broj to potpisalo i mali broj je doniralo organe. Ali u zemlji u kojoj treba potpisati da se ne salaže sa doniranjem. Ponovno malen broj ljudi to potpisuje, ali zato velik broj ljudi donira organe. I što sada sa medijacijom? Tamo gdje je medijacija regulirana i e, poticana, stranke mogu krenuti sa medijacijom ili ići pred sud. U 27 država članica EU-a postoji takav model. 2015 Manje je od 10 tisuća medijacija u svakoj od tih država članica. I to je vrlo malen broj. Italija je jedina zemlja sa opt-out sustavom i zbog toga imaju 150.000 medijacija godišnje. Tako je bilo prošle godine. Dakle, kako to ide? Stranke u postupku u samo nekim slučajevima trebaju doći na inicijalni sastanak sa medijatorom za trošak od 40 eura i tek tada mogu ići pred sud. Tu se onda raspravlja o mogućnosti da se tijekom medijacije riješi sustav, ali bilo tko može odustati od svega, ne platiti dodatne troškove, niti se suočavati s posljedicama pred sudom zbog odustajanja od medijacije. Samo ako obje stranke e, odluče nastaviti s medijacijom, to se i čini. Ono što je jako zanimljivo je da je e, u Italiji također 2013. postojao opt-in sustav. Međutim, kada je krenuo opt-out sustav, e, preko noći je sve naraslo. 2012. godine je medijacija bila obavezna. Kada god je bila obavezna, došlo je do rasta broja medijacije, a kada nije, došlo je do pada. 2014. vidimo uvođenje opt-out sustava umjesto obvezujuće medijacije. Opt-out medijacija, za razliku od obvezujuće medijacije, završila je ne samo sa većim brojem medijacija, već i sa većim brojem uspješno okončanih predmeta. 49,9% u potanjem slučaju umjesto 43. Neki ljudi dolaze na sud samo da ih sud sasluša. Kada ih zamolite da plaćaju medijaciju, neki kažu da je to previše. Ja mislim da je to argument koji je 70% u krivu. U stvari, sudske pristojbe se pokrivaju samo u iznosu od 30% a 70% plaćaju porezni obveznici, odnosno oni koji ne sudjeluju u postupku. Ja mislim da mi koji plaćamo te postupke trebamo zatražiti da treba e, barem postojati pokušaj medijacije. Ako stranke u postupku plate, plate nominalni ulazak u medijaciju, onda neće opteretiti porezne obveznike. Dakle, postoje medijacijske organizacije koje će se pokrenuti kako bi na početnom sastanku uvjerile stranke u postupku u dobrobiti medijacije. Medijacija prema sustavu opt-out je nešto čemu trebamo posvetiti pozornost, jer sada ponovno razmišljamo o uredbi o ADR-u, a vidimo da postoje problematični trendovi. Kada je riječ o obiteljskim predmetima, u Ujedinjenoj kraljevini više nema izravnog pristupa sudu. Prvo se moraju naći sa savjetnikom za, za medijaciju, ne sa medijatorom. I isto tako, Ovdje se radi o opt-in sustavu koji nije jednako djelotvoran kao opt-out sustav. Nema nikakvih indikacija da ćemo imati laki opt-out. Na razini EU-a Europska unija sama predlaže izmjene direktive u kojoj će biti za velike stranke obvezatno sudjelovati u medijaciji, odnosno alternativnom rješavanju sporova to je nešto s čemu će se velike kompanije poput osiguravajućih društva koje to pogaže, vjerojatno usprotiviti. Europska unija ne bi trebala propustiti priliku da olakša život svojim građanima i ne samo to, nego da ga i poboljša. I to na način da usvoji djelotvorniji način medijacije. Jedan amandman direktive na temelju rada Europskog suda odnosno suda EU ua bi bio dovoljan. Barem u nekim predmetima bi korak medijacije trebao biti obveza. To bi trebalo biti lako. Možete vidjeti četiri zaokružena elementa crvenom bojom i stranke bi morale vrlo lako zatražiti odustajanje od medijacije. Ja od 2013 radim na projektu otvaranja medijacijskog centra u Afganistanu. Tamo redovito idem. Nisu me još optuživali e, za blasfemiju, a ovo sam pokazivao u Kabulu. Sada bih vam predstavio svoju teoriju. Moja zadnja metafora je sljedeća da Bog na zemlji otvori medijacijski centar, klijenti se ne bi okupljali pred vratima, čak niti pred dobrim medijatorom, osim ako bismo imali dobre politike za medijaciju. Ako vjerujete u Boga, onda znate da nas je On stvorio takve da možda imamo manjak sposobnosti za djelotvornim rješavanjem sporova. Europski parlament može pomoći i to ne samo u obiteljskim predmetima i trgovačkim predmetima, već u društvu općenito, a može krenuti od svoje vlastite institucije. Ja mislim da vi to možete i da biste zato to i trebali učiniti. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u provedbi studije i u izradi ove prezentacije. Puno vam hvala. Puno vama hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Sada dajem riječ doktoru Muskeru, sudcu na Vrhovnom sudu Austrije. Izvolite, možete uvesti posljednju temu. Pročitala sam da je to upravo prava osoba koja može o tome govoriti jer je tijekom pregovora sudjelovao u radu odbora za e, izradu dokumenta Haške konvencije. Eto, pažljivo ćemo vas saslušati. Hvala gospođo predsjedateljice. Sada ćete čuti prilično drugačije izlaganje od onog malo prije. Ja govorim o dva nova pravna instrumenta koji će uskoro ući u primjenu. Ja nemam nikakve pripremljene političke izjave, već ću vam samo predstaviti dva nova pravna instrumenta. Prvo je tu Haška konvencija iz 2005. u sporazumima o izboru suda, koja će stupiti na snagu krajem ove godine i o preinaci uredbe Brisel 1. Ova pravna dokumenta bave se pitanjem nadležnosti i izvršavanjem sudskih odluka. Budući da ja govorim o utjecaju ta dva instrumenta na rješavanje sporova i na međunarodne poslovne ugovore, trebali biste me saslušati. Ako dođe do povrede međunarodnog e, ugovora nešto treba učiniti. Možda je pravi put medijacija, ali nekada vam je potrebna sudska odluka. Sada postoje dvije mogućnosti. Ili možete krenuti pred državni sud ili se odlučiti za arbitražu. morate odgovoriti na pitanje tko će donijeti odluku, koji državni sud ili koji arbitrar i kako će se izvršiti i da li će se sudska odluka izvršiti u istoj državi ili drugoj državi. Ako se odlučite za arbitražu, morate primijeniti konvenciju iz New Yorka. Ona vam je vjerojatno većini poznata. Radi se o vrlo uspješnoj konvenciji sa 151 državom ugovornicom. Kada dođe do sporazuma u trgovačkom predmetu, onda u svim državama ugovornicama postoji mogućnost korištenja panela arbitara i to će biti nešto što se mora priznati u svim državama ugovornicama. Arbitraža obično uspjeva. Ali što? ako stranke potpisnice ugovora odluče da o sporu odluči državni sud. U tom slučaju mogu se dogovoriti o vrsti E, suda koji će odlučiti o njihovom sporu. Prema staroj uredbi Brisel 1 imamo jasna pravila o e, tome da se odabire sud jedne države članice, isključuju se druge države članice i naglasak je na tome da se isključuju druge države članice, a države članice su malobrojnije od stranki ugovornica, odnosno državi ugovornica. Prema tome nema pravila u Briselu 1, starom niti novom, o izboru sporazuma o sudu gdje bi se odabrao sud treće zemlje. Prema tome, prema sustavu Brisel 1 nema pravne sigurnosti ako dođe do odabiranja suda u trećoj državi ili ako se odluče za sud države članice, a to žele tu sudsku odluku, onda žele e, priznati i izvršiti u trećoj zemlji. Tu nema pravne sigurnosti. To je strašan nedostatak pravne sigurnosti i govorimo o različitim sustavima. Sudovima nasuprot arbitražem ako su uključene samo države članice, onda se primjenjuju Njujorska konvencija i uredba Brisel 1 i pružaju pravnu sigurnost. Ali to je samo u slučaju država članica EU-a. Ako su uključene treće zemlje, onda je arbitražom moguće postići pravnu sigurnost odnosi sa trećim zemljama nisu regulirani Briselom 1 i zbog toga postoji manjak pravne sigurnosti o odabiru suda. Zbog toga postoji želja da se uh, uspostavi konvencija o sporazumu o izboru suda i da se sudovi ustroje na način sličan arbitraži. Tu postoji isključivi odabir e, sporazuma o sudovima u trgovačkim predmetima. Dakle, radi se samo o predmetima vezanima uz trgovačka društva. Konvencija o sporazumu o izboru suda ima tri pravila. Sud mora saslušati predmet, sud druge države ugovornice mora ili obustaviti ili prekinuti uh, saslušanje, odnosno ročišta i to mora biti izvršivo, odnosno ovršivo u svim ugovornim državama. Dakle, to je nešto što je paralelan sustav sličan onom koji propisuje Njorska konvencija. To je dakle sustav koji ula, stupa na snagu u drugoj polovici ove godine. Europska unija će bit, pristupiti ovoj konvenciji u preinaci uredbe Brisel 1 imamo dva elementa vezana uz odabir sporazuma o izboru suda. Najprije imamo novu uredbu Brisel 1a u kojemu postoji nešto drugačije pravilo o izboru suda mora doći do tehničkog usklađenja sa konvencijom o izboru suda. Što to znači? To znači da kada god imamo nešto što je važeće e, prema konvenciji, važeće i prema Briselu 1. Sustav je paralelan, međutim ne funkcionira u obrnutom smjeru formalni zahtjevi Brisela 1 u pogledu izbora suda su liberalni. Možete imati važeći odabir suda prema Briselu 1 koji ne odgovara e, odredbama Haške konvencije. Ali unutar Europske unije taj izbor prema uredbi Brisel jest važeći, ali nije važeći van EU-a ako imati odluku koja je izdana, makar i u elektronskom obliku, biti će važeća u oba sustava. Imamo novo pravilo o lis pendens vezan uz istovremene postupke u različitim državama članicama prema Briselu 1a. Imali smo jedan problem sa e, Briselom 1 prije preinake. Tamo je postojalo pravilo da ako postoje paralelni postupci u različitim sudovima, onda prvi sud ima e, prioritet, a drugi sud mora obustaviti postupak, pričekati hoće li prvi sud prihvatiti nadležnost i samo ako sud kojemu se stranka prvo obratila odbije nadležnost, drugi sud može saslušati stranke. To vrijedi čak i ako drugi kontaktirani e, sud um, može biti nadležan. I to je vrlo važno. Ako jedna od stranki povredi sporazum i ode u drugu državu članicu, u članicu u kojoj su postupci dugotrajni i spori, može doći do blokade predmeta. Zbog toga u preinaci uredbe Brisel 1 sada imamo jasno izrijekom rečeno da odabrani sud ima prioritet čak i ako je sud druge države članice prvi kontaktiran. Prema tome postoji razlika između preinačene i stare uredbe Brisel 1 u pogledu odabira suda. Dakle, to je ponovno nešto što nas vraća na konvenciju o sporazumima o izboru suda, jer tamo je vrlo jasno rečeno da sporazum o izboru suda ima prioritet, odnosno drugi sudovi moraju odbiti suditi o istom predmetu. Kada uspoređujemo sudove i arbitražu, onda možemo vidjeti da konvencija o sporazumu o izboru suda donosi pravnu sigurnost vezano uz trgovačke postupke u koje su uključene treće zemlje. To je nešto novo. Konvencija o sporazumima o izboru suda predstavlja izvedivu alternativu i to globalno, na globalnoj razini arbitraži. Čak i ako imamo treće zemlje, onda konvencija o sporazumu o izboru suda pruža pravnu sigurnost ako država odabere drugi sud. Međutim, tu postoji velika zamka. Sve ovisi o daljnjim ratifikacijama konvencije o sporazumu o izboru suda. Ona će stupiti na snagu u drugoj polovici ove godine, i odnosit će se na države članice EU-a i Meksiko. Mi trebamo tek pričekati da vidimo da li će drugi globalni ekonomski čimbenici također pristupiti toj konvenciji. Ako to bude tako, imat ćemo sustav paralelan arbitraži. Ako druge države ne odluče pristupiti konvenciji, onda će i dalje biti na snazi primjena Njujorške konvencije, kao što je to bilo i do sada. Hvala vam na ovom vrlo zanimljivom izlaganju, na toj perspektivi, tako da se možemo nadati da će doći do ratifikacija. Sada je vrijeme za završnu raspravu o mirenju i e, arbitraciji. Tko se želi javiti? Ja imam jedno pitanje vezano uz mirenje i sustava opt-outa. Je li to jednako učinkovito za građansko pravo kao i za trgovačko pravo ili postoji razlika? Mislim da je učinkovitije nego alternativa, to je jedini odgovor koji ja mogu dati. Zato što bi alternativa bila opt-in i to smo imali gotovo 20 godina u Europi u nekim državama Europske unije. 1993. u Italiji, 1994. u Francuskoj su vedno prva zakonodavstva vezno uz mirenje i vidite kako je to e, funkcioniralo. Imamo taj antropološki razlog koji je vrlo jednostavan. Ako me vi napadnete ja e, neću posredovati. Dakle, tko primjenjuje snagu e, dobiva snagu natrag, ali antropološki gledano postoji eskalacija, dakle ako vi mene napadnete ja ću zatiti primjerice tri puta. Stoga ne postoji nekakva humana sklonost za posjedovanje. E, humana, humana sklonost je nešto što bi na engleskom nazivali riječu fuck. Dakle, ili bi se borili napad ću vas u sudu ili bi pokušao pobjeći, pokušat ću izbjeći to. Što znači da, kao što se kaže, e, dobar odvjetnik može odugovlačiti postupak, a najbolji odvjetnik može to učiniti za još i dulje. Stoga potiče se ljudi da eksperimentiraju, ne da se pomire i vrlo je teško zamisliti da će ljudi kad učiniti suprotno integracija obitelj, integracija običajne strukture je mislim način na koji možemo ići naprijed ili barem možemo to pokušati. E, ovo talijansko zakonodavstvo je eksperiment, ono nije završno. To je dakle do 2017. godine naš e, talijanski sustav je zagušen, e, prenatrpan i evo ako vi kažete da je ovo lijek za sve, onda možemo to pokušati. Mislim, to nije niti mm, najgore moguće rješenje. Ako ovaj sustav i dalje proizvodi dobra rješenja, onda će biti stabilizirajući. Ako ne, onda ćemo morati nešto drugo izmisliti, ali ne znam što, zato što ne postoji njena država članica na svijetu gdje u odsustvu nekakvog potica i u odsustvu financijskih sredstava Mislim, mogli bismo financijski podržati posjedovanje, na primjer, da onima koji krenu u mirenje uklonimo obvezu za plaćanje sudskih pristobi, ali ne postoji niti jedna država na svijetu za koju ja znam da je to bilo uspješno. I ako znate za jednu, recite mi ju, zato što ću ja kao posljednik odmah otići tamo. Hvala, stoga mislim da možemo zaključiti ovu radionicu. Zahvalila bih vam na vašem prisustvu. Barem za mene ovaj forum bio vrlo koristan, nadam se da i za vas također. To nam je dalo neke ideje za budućnost vezano uz razvoj europskog zakonodavstva na području e, građanskog prava i pravosuđa. Privatno međunarodno pravo je vrlo tehnički, tehničko područje prava, ali mislim da smo pokazali da to može biti tema za političku raspravu i nadam se da ćemo se ponovno sastati na sljedećoj radionici u 2017. godini, ima dosta vremena do toga i tada ćemo moći vidjeti jesmo li ostvarili napredak. Uzavši u obzir uredbu e, Brisel 2, ona bi do tada, ako budemo imali sreće, trebala biti dovršena. I na posljedku bih htio, htjela zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta, zastupnicima nacionalnih parlamenta, službenicima koji su bili ovdje danas prisutni i zahvaljujem vam na interesu e, za ovu temu na europskoj razini. Prije svega želim zahvaliti našim stručnjacima koji su e, doprinijeli danas e, našoj raspravi, a na posljedku želim zahvaliti osoblju resornog odjela C, Um, odjelu za odnose s nacionalnim parlamentom te svim osobama koji su sudjelovali u usmenom prevođenju naših rasprava. Hvala vam svima, želim vam uh, ugodan, ugodan ostatak večeri i sretan povetak kući.